siamo 71 in commissione. Oh, Uvaženi kolege, drago mi je da popodne nastavljamo sa aktivnostima našeg odbora, suradnje sa predsjedništvom e, vijeća i toplo zahvaljujem ministru Gianluku Galetiju da nam se pridružio danas popodne u danu koji je poseban za talijanskog ministra zaštite okoliša i zbog toga mu moramo dva puta zahvaliti. S obzirom na to da je odgovoran za sve aktivnosti za pomicanje broda Costa Concordia, pretpostavljam da bi bio volio biti e, tamo prisutan, dokle se Costa Concordia, Concordia odvozi s otoka Džiljo, ali eto, ipak je tu s nama, tako da mu odmah predajem riječ i on će nam predstaviti prioritete talijanskog e, predsjedništva u ovih narednih šest mjeseci. Izvolite. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dopustite mi da najprije zahvalim svima vama, predsjedniku i e, dopredsjedniku odbora, što ste mi pružili ovu važnu e, priliku da sa vama razgovaram i što ste mi dali mogućnost da vam predstavim program Okoliš talijanskog predsjedništva manje od mjesec dana nakon što je talijansko predsjedništvo počelo. Dopustite mi najprije da naglasim jednu stvar, a to je da predsjedništvo želi surađivati s parlamentom u cilju dogovora o mm, definicijama određenim dosjejima i kako bi počela pozitivna razmjena mišljenja o onim dokumentima koje možda nećemo moći dovršiti za vrijeme talijanskog predsjedništva. Osim toga, naravno, razgovarat ćemo i o svemu što vama bude bitno. I to mi je jako bitno. Svjestan sam da ako želimo uspješno surađivati u sljedećih šest mjeseci, ali posebice e, za vrijeme čitavog vašeg saziva, uska suradnja između vijeća i parlamenta je ključni temelj. Uvjeren sam da posebice u temi koju se mi bavimo, a to je zaštita okoliša, uvjeren sam da tu ne može biti političkih razlika. Velike političke obitelji se moraju dogovoriti oko velikih problema koji se tiču okoliša. To je njihova glavna uloga, jer se problemi moraju riješiti, a problemi su i nacionalni, i europski, a i globalni. Stoga pred nama je ova ogromna odgovornost. Program zaštite okoliša talijanskog predsjedništva se inspirira na teme rasta i zelenih radnih mjesta i uzima u obzir napredak rada u vijeću ministra za zaštitu okoliša za vrijeme grčkog i litavskog predsjedništva. Ujedno im želim zahvaliti na odličnom radu. Ovo je strašno važna tema. Mi kao talijansko predsjedništvo, ne samo u okolišu, već i u svim ostalim sektorima, u, u centar smo stavili temu rasta i stvaranja novih radnih mjesta. Zaštita okoliša je jedna od najvažnijih zadaća. Riječ je o kulturnom preokretu. Ovdje govorimo o tome da radna mjesta i rast idu ruku pod ruku s okolišom. Ovdje govorimo o zaštiti okoliša. To je naš glavni cilj, ali ujedno moramo i objasniti da u Europi, u našim zemljama i na svijetu da nećemo moći imati održivi rast i nećemo moći stvarati nova radna mjesta ako u sam centar ne stavimo temu okoliša. Tema okoliša je ključna za budućnost, e, bu, ključna je za rast i za zapošljavanje na našoj zemlji. I to je kulturni izazov koji je pred nama. I to danas možemo i reći, zato što nas podržavaju i podaci. Ako postoji sektor koji za vrijeme gospodarske krize je zabilježio rast i u smislu prometa i u smislu zapošljavanja, to je upravo sektor zelenog gospodarstva i to je sektor koji se bavi okolišem. Dakle, krenuvši od toga, moramo učiniti još jedan dodatni kulturni skok i svima objasniti, svima u Europi, da rast i nova radna mjesta su mogući ne samo u zelenom gospodarstvu, već i u ostalim gospodarskim sektorima, čak i u onima koji se povijesno smatraju da su najteži. To je, na primjer, industrija e, betona. I u tim sektorima treba imati okolišnu politiku, ali moramo i izaći iz zamke zelenog gospodarstva. Tema okoliša se ne može odnositi samo na jedan gospodarski sektor, već to mora biti tema koja će biti rasprostranjena kroz sve gospodarske sektore. Talijansko predsjedništvo je više, vo, više puta naglasilo da je prioritet našeg semestra gospodarski rast i nova radna mjesta. To je ključno ako želimo nastaviti na putu oporavka i ako želimo Evropljanima vratiti povjerenje u institucije te općenito u politiku. Ovdje govorim o povjerenju institucijama posljednji izbori su nam dali vrlo jasan znak. Ako ne budemo ako ne budemo mogli donositi brze odluke koje će predstavljati interese naših građana, ovaj saziv ne samo da neće ući u povijest, nego riskiramo da ćemo baciti u vjetar cjelokupni projekt Europske unije, a to si ne možemo dozvoliti. Potreban nam je novi elan okolišne politike koje podržava javnost u svim zemljama članicama mogu predstavljati učinkovit instrument za usklađivanje europskih izbora sa potrebama i željama naših građana. Gospodarski razvoj, očuvanje okoliša, borba protiv klimatskih promjena. Sve je to za talijansko predsjedništvo cjelovit dio jedne jedinstvene strategije. Zašto? Zato što smo uvjereni da moramo pratiti rast, a to je rast koji će potaknuti konkurentnost za europske sustave i da je to isključivo zeleni rast. Upravo smo o tim e, temama razgovarali u Milanu na e, neformalnom ministarskom sastanku 16. i 17. srpnja. Tada smo po prvi puta okupili sve ministre e, okolišta sa svim ministrima za rad na jednom jedinstvenom sastanku i tu se razgovaralo o radnim mjestima i o okolišu. Razgovaralo se o tome koje konkretne instrumente naše zemlje mogu iskoristiti kako bi porazile ono što je najveća pošast našeg stoljeća, a to je nezaposlenost. I to posebice nezaposlenost mladih. Gospodarski razvoj Uspjeh sastanka u Milanu je pokazao da ovakav integrirani politički pristup je ključan kako bi se riješili izazovi vezani uz nezaposlenost, te sve ono što proizlazi iz prijelaza gospodarstva, niskougljičnog gospodarstva, koje je otporno na klimatske promjene i koje se temelji na učinkovitom upotrebi e, resursa i energije. Za vrijeme našeg predsjedništva učinit ćemo sve što možemo kako bi e, godišnji dokument rasta s kojim počinje takozvani europski semestar, da uključuje jedan prilog koji se odnosi na zelena radna mjesta. To bi bio jedan, jedna povijesna promjena u upravljanju europskim semestrom. U upravljanju europskim semestrom danas sudjeluju vijeće za radna mjesta te vijeće za financije. Mi ćemo predložiti da se u upravljanje europskim semestrom sudjeluje i vijeće ministara za zaštitu okoliša. Baš kako bismo te teme stavili u centar rasprave. I zbog toga će nam biti potrebna i vaša podrška vas parlamentaraca. Kao svaka bitna promjena čak i ta, dakle, sa tradicionalnog gospodarstva prema zelenom gospodarstvu će uključivati potrebu da se ublaže potencijalne negativne posljedice na postojeća radna mjesta i zato su potrebne odgovarajuće e, industrijske politike. Europski semestar e, te srednjoročna revizija strategije Europa 2020. koja će sada uslijediti i koja podrazumijeva održivi pametni e, rast predstavljaju vrlo važne mogućnosti kako bismo dimenziju okoliša stavili u sam centar strategije i njezinih upravljačkih procesa. Naš izazov je preokrenuti tradicionalnu viziju odnosa između gospodarskih i okolišnih politika. Taj se pristup uglavnom temelji samo da se negativni okolišni učinci naknadno rješavaju to mora ići dakle korak po korak, ruku uz ruku. Politički odabiri više ne mogu ne uzimati u obzir učinak na otoliš, zato što eh, iskustvo nam pokazuje da je vrijednost očuvanja okoliša toliko čvrsta i da je to neophodno i da je to neophodno za industrijske planove svih tvrtki. Dakle, to treba biti bitno i poduzetnicima i oni moraju donositi industrijske odluke koje će poštovati okoliš zato što će im to omogućiti da maksimiziraju svoj profit. I upravo je to taj e, kulturni preokret i izazov koji je pred nama i koji sam, o, o kojem sam ranije govorio. Dakle, moramo preći, moramo postaviti temelje za prelazak na jedno cirkularno gospodarstvo u kojem se ništa ne baca. Danas model koji je na snazi je taj da se uzme, preradi i baci. Na taj način se troše resursi gube se vrijedni materijali, proizvode se ogromne količine otpada. Ovaj model, to je svima jasno, više nije održiv. Skup zagađuje, stvara krize i samim time i gubitak radnih mjesta. A naravno da ne govorim da dovodi do gubitaka profita. Iz rasprave u Milanu je proizašao opći konsenzus da se ojača okolišna dimenzija e, ekonomskog upravljanja Europskom unijom i kad govorimo o sadržaju i kad govorimo o procesima donošenja odluka. Budući da sam sadašnji predsjednik e, vijeća ministra za okoliš, u sljedećih nekoliko mjeseci ću raditi na tome da se taj proces jača, da damo jaču dimenziju okoliši u europskom semestru i to na temelju preporuka koje sam čuo u Milanu. Smatram da na tom putu da će doprinos Europskog parlamenta biti bitan i nadam se da ćete i vi imati e, vremena o tome razgovarati. Uvjeren sam da o tim velikim temama koje se odnose na okoliš i na odluke koje se više ne mogu povući u borbi protiv klimatskih promjena moramo stati iznad naših razlika i mora se pokazati suradnja svih političkih sila u Europskoj uniji i u Europskom parlamentu. Zato što si ne možemo dozvoliti da se mi dijelimo unutar Europskog parlamenta i među nacionalnim parlamentima. E, neke države rade korake unatrag kad se govori o kontroli emisija. Mi u Europi moramo napraviti korak napred. Taj korak napred je vrlo često bio zakočen lokalizmima i dakle odabirima pojedinaca. Talijansko predsjedništvo će raditi na tome da se što brže definira budući e, europski zakonodavni okvir u području klime i energije. I zato smo u e, plan rada vijeća uključili i te i nekoliko neformalnih e, sastanaka. E, imat ćemo i neformalni sastanak ministara za zaštitu okoliša i tu ćemo razgovarati o sustavu trgovanja emisijama, i to će se održati 6. listopada. Osim toga predviđena je jedna rasprava između e, ministara zaštite okoliša i ministara energetike. I uvjereni smo da europska politika o klimatskim promjenama mora biti usko povezana sa politikom o sigurnosti energetske opskrbe. I te dvije teme ne moguće odvojiti. Isto tako moramo biti spremni za e, konferenciju o klimatskim promjenama u Limi E, poštivati obvezme, obveze koje smo preuzeli e, prošle godine u Varšavi i predstaviti naš doprinos e, o globalnom sporazumu za 2015. Isto tako, u Limi ćemo se pobrinuti da se postave temelji za pregovaranje za konferenciju u Parizu. Summit lidera gospodina Banki Muna će biti jedna odlična prilika da se učine napredak u smislu prema sporazumu iz za 2015. i za konferenciju u Parizi. I ja mislim da će na toj konferenciji biti prisutni sve evropske zemlje i da će se čuti njihov glas i da će dati svoj doprinos. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, e, talijansko predsjedništvo će na e, sjednicama vijeća 28. listopada i 17. prosinca u skladu sa, eto, ne baš previše vremena, ipak ćemo pokrenuti e, rasprave o važnim dosjejima. I upravo u tom cilju potrebna nam je i zapravo neophodna uska suradnja sa parlamentom. Dosje o GMO-u predstavlja e, zakonodavni prioritet talijanskog predsjedništva. Nakon godina zastoja, prošlog 12. lipnja, vijeće je napokon postiglo politički dogovor. Stav je da se ostvari pravilna ravnoteža između održavanja sustava za odobravanje unutar Europske unije, a isto tako da se zatraži od zemalja članica um, da dakle ograniče ili zabrane uzgoj GMO-a na vlastitom teritoriju kako bi se zaštitili nacionalni aspekti. Riječ je o vrlo osjetljivoj temi koja se tiče cjelokupnog društva, od poljoprivrednika do potrošača i uh, tu doista moramo zajamčiti suverenost i neovisnost svake države. Europska javnost je već dala jasne znakove kad govorimo o uzgoju GMO-a i upravo iz tog razloga smatramo da je politički zadatak nastaviti što je brže moguće i pokušati što je prije moguće ostvariti e, sporazum između vijeća i parlamenta. Baš je danas vijeće za opće poslove glasalo pozitivno o tome. Naša prva želja je da radimo zajedno, kako bismo postigli dogovor o toj temi, dakle o GMO-u, do kraja ove godine. Još jedan zakonodavni prioritet našeg semestra je prijedlog koji se odnosi o smanjenju upotrebe plastičnih vrećica. Ovdje govorimo o zakonodavnom instrumentu koji je važan, koji osim što omogućava smanjenje e, ukupne količine plastičnih vrećica koje se danas koriste, ujedno bi to moglo predstavljati i mogućnost da se unaprijedi sustav za upravljanje otpadom. Stoga ćemo se potruditi kako bismo došli do sporazuma koji će omogućiti da se na odgovarajući način smanji potrošnja, ali i kroz održavanje odredbi te dobrih praksi koje već postoje na nacionalnoj razini. Nadam se da će zastupnik Auken dobiti e, pregovarački mandat već u rujnu i na taj način bismo ispunili važne preduvjete za postizanje ovog brvo, brzog E, dogovora ja se nadam kao što sam rekao do kraja e, našeg semestra. Smanjenje emisija stakleničkih plinova zakonodavno e, zakonodavni ciljevi su usmjereni na ono dakle da se dovrše oni postupci koji su već pokrenuti. Prijedlog uredbe o praćenju emisije ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa je jedan od prioriteta talijanskog predsjedništva. Direktiva o korištenju zemljišta, koja se bolje zna kao iluk, traži od nas postizanje kompromisa. E, bilo je ovdje riječ o vrlo teškim pregovorima i politički pregovor koji je postignut, dogovor koji je postignut 13. lipnja odražava vrlo e, delikatnu ravnotežu između zemalja članica. Znamo i da je u parlamentu taj prijedlog imao vrlo kompliciranu proceduru i naša je želja da zajedno sa e, parlamentom i sa izvjestiteljem gospodinom Torvalsom pronađemo način da se to riješi i da dođemo do dogovor sa e, vijećem. E, prijedlog reforme sustava trgovanja emisija je također jedno od velikih važnosti. Moramo ojačati sustav ETS-a koji predstavlja jedan od e, najvažnijih operativnih instrumenata u borbi protiv klimatskih promjena. To je jedan transparentan mehanizam, jednostavan i dakle ravnopravan za spre. Znamo da mm, nemamo dovoljno vremena i možda nećemo uspjeti pokrenuti pregovore sa parlamentom za našim, za našim predsjedništvom, no nadamo se da ćemo barem uspjeti postaviti temelje i da će se onda i nakon nas taj dosje brzo završiti. I sada bih rekao nekoliko riječi o kvaliteti zraka te o e, otpadu. Ovdje govorimo o vrlo važnim e, temama koje se moraju rješavati u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. I upravo zbog toga Čekamo sada mišljenje Europskog parlamenta e, i nasto ćemo ubrzati radove u vijeći, u vijeću i napraviti detaljnu analizu tih prijedloga. Italija, budući da sada predsjeda Europskom unijom, koordinirati će pozicije Europske unije u brojnim e, međunarodnim sastancima i htio bih vas podsjetiti na nekoliko. Najprije konferencija strana potpisnica Konvencije o biološkoj raznolikosti te sastanci e, stranaka potpisnica protokola iz Nagoje. Ovdje govorimo o COP, o COP 12 koji će se održati u Sjevernoj Koreji u prvoj polovici listopada i tu ćemo raditi na analizi e, provedbe strateškog plana konvencije. Tu ćemo također donositi odluke o dodatnim e, mjerama koje su potrebne da se unaprijedi E, i zapravo zagarantira postizanje objeti, ciljeva iz AIĆ-a. Ali isto tako da damo naš doprinos procesu ponovnog definiranja ciljeva koji su definirani za razdoblje nakon 2015. Predsjedništvo će raditi sve što može kako bi Europska unija odigrala ključnu ulogu na tom sastanku. Isto tako ćemo se zalagati da se sve odluke konferencije dosljedno provode. I želim sada zaključiti time što ću vam zahvaliti na vašoj pozornosti i još jednom ponoviti da o ovim temama, temama koje se odnose na okoliš, temama koje se vi bavite u vašem odboru i mi u vijeću, ja stvarno želim reći da želim da usko surađujemo i to na konstruktivan način i bez razlika. Tema okoliša se odnosi na naš život i na naš budućnost, ali posebice na budućnost budućih naraštaja i naše djece. Želim vam puno sreće, želim puno sreće predsjedniku Lavija. Hvala vam. Hvala vam na ovo vrlo važnom iznošenju prioriteta talijanskog predsjedništva. Počet ćemo odmah sa prvim krugom pitanja. Počinjemo sa našim koordinatorima i molio bih ih da ograniče svoj govor na dvije minute i ministar će nam onda odmah i dati odgovor. Peter Liza, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala gospodine predsjedniče vijeća. E, drago mi je da danas popodne imamo priliku razgovarati sa dva ministra e, iz talijanske vlade koji su pripadnici europskih pučana. E, drago mi je što ste danas e, rekli da vam je suradnja sa Europskim parlamentom prioritet, iako je u Italiji danas vrlo važan događaj u vezi sa brodom Costa Concordia. E, ja ću, bih rekao nešto u vezi sa ciljevima za 2030. Mislim da je važno da svi učinimo što je u našoj moći, da vijeće prihvati e, jedan prijedlog e, u Europskom parlamentu smo se složili u vezi s tim da e, cilj od 40% ne bi uopće trebao biti upitan za 2030. Ja se nadam da će vijeće to prihvatiti. Naravno, u parlamentu je bilo različitih mišljenja i unutar mog kluba zastupnika, da li bismo trebali imati jedan ili tri cilje, cilja, međutim većina eh, u parlamentu i većina u radnoj skupini je mišljenja da je dobro ako imamo tri cilja jer nakon naše nakon e, procjene učinka komisije to je dobro za gospodarski rast i zapošljavanje dakle e, za stvaranje novih radnih mjesta u području e, novih tehnologija za zaštitu okoliša Dakle, 30% e, što se tiče energetske učinkovitosti, ja vas molim da se pobrinite za to da taj cilj bude usvojen, dakle da se zauzmete za to i da e, to bude obvezan cilj, a ne neobvezan. I moja posljednja rečenica, više od milijardu eura dnevno troši se za uvoz fosilnih goriva i to upravo vrijeme kad imamo problema sa Rusijom, taj novac bi bolje e, bi smo bolje mogli upotrijebiti za naše e, obrtnike i naše gospodarstvo. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa e, gospodine ministre, svidjelo mi ste što želite jedan kulturni preokret, što želite da cijela naša industrija bude orijentirana na održivost i da se time osiguraju i nova radna mjesta. Ja sam e, već slušao ovdje mnoge vaše kolege koji su predstavljali svoje polugodišnje programe. E, mi radimo u tempu ICE e vlaka, ali rezultati se ostvaruju tempom putničkog vlaka. Mm, važna tema, pritom su rezerve e, za stabilitet. E, mislim da je važno da 2021. bude datum e, Mislim da je taj datum pre, da je to prekasno i da je to bilo kukavički usvojiti 2021. Ja bih zamolio da usvojimo 2017. i da s time brže napredujemo. Što se tiče konferencije kop oni koji su tamo sudjelovali uvijek su vidjeli da je tamo e, bila delegacija parlamenta da smo sudjelovali u e, dobrim razgovorima međutim europa je razjedinjena kad se radi o financijskoj podršci tu se raspadnemo na pojedine zemlje članice ja bih vas molio da pod talijanskim predsjedništvom to bolje kanalizirate kako bi europa nastupila E, kao ujedinjena, a ne kao raspadnuta na pojedine zemlje članice. Što se tiče energetske učinkovitosti, mora se reći, to je više nego što smo se nadali, ali je i dalje mnogo manje nego ono što je Europski parlament bio zaključio, naime 40%, dakle ostaje tih 10% razlike. Mislim da bi taj cilj trebao biti obvezan za sve zemlje članice. To bi bio konjunktivni program za gospodarstvo svih naših zemalja članica i to bi stvorilo radna mjesta. Zato se nadam da, ćete, da ste vi kao predsjedništvo otvoreni e, da se tu korigiramo možda na gore i da nećete e, dopustiti da se to, tome stavljaju e, bace klipovi pod noge. Hvala. Hvala, a sada riječ ima gospodin Duncan. Thank you very much. We are concerned across Europe now with energy security. hvala lijepa. Svi u Europi smo zabrinuti za energetsku sigurnost. Zanimalo bi vam, zanimalo bi me mišljenje ministra o e, plinu iz škriljevca, odnosno tehnologiji frekinga. I koji su vaši planovi u vezi s tim za sljedećih nekoliko mjeseci? Hvala lijepa. Hvala, a sada u ime liberala Nils Torvalds. Hvala, hvala gospodine predsjedniče i hvala gospodine Galeti što ste danas došli na naš sastanak. Nama je drago što ste ovdje i nadamo se da ćemo biti jednako sretni u prosincu kad se budemo pozdravljali s vama. E, izvjestitelj za e, dosje Iluk e, rekao nam je da postoji rizik od blokirajuće manjine u vijeću. Možete li reći nešto o svojim mogućnostima da odblokirate tu blokadu? Hvala lijepa. Hvala. A sada Katarina konečno. Hvala lijepa. Gospodine, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dopustite mi da vam izrazim dobrodošlicu u ime e, kluba zastupnika GUE NGL. Vaš posao neće biti lak. Htjeli bismo mo apelirati na vas da učinite jednu stvar. Gospodine ministre, slušate li me? Dakle, mi bismo e, htjeli predložiti da vi kao čovjek čiji je posao brinuti se za okoliš provedete e, hitne konzultacije o sporazumu TTIP jer on e, se tiče e, okoliša. Siguran sam da me razumijete. Tu se radi o sigurnosti hrane, o standardima koje smo sagradili u Europi i mi mislimo da kad komisija tajno pregovara e, trebalo bi, trebala bi biti vaša uloga, dakle uloga vijeća da to otvorite javnosti. Recite nam iskreno što je vaše mišljenje o tom sporazumu i o budućim pregovorima jer način kako se do sada vode je potpuno neprihvatljiv za nas. Mi se bojimo da će naši okolišti i socijalni standardi biti ugroženi e, a Također jedna druga stvar koju ste spomenuli u svom izlaganju je zakonodavstvo koje se tiče otpada. E, mi smo upravo u krizi što se tiče otpada i htjela sam vas pitati što ćete učiniti u vezi s tim jer u Italiji prema mojim informacijama postoji kriza u vezi sa otpadom. E, otpad je zagadio podzemnu vodu i vi to niste bili u stanju spriječiti. Dakle, što ćete učiniti u budućnosti i koje standarde ćete uvesti kako biste e, zaštitili okoliš u svojoj zemlji? Hvala lijepa gospodin Eichhout u ime zelenih. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine ministre na vašem izlaganju o programu za predstojeće mjesece koji će biti veliki izazov. moj kao, kao i drugi moji kolege veselim se e, tome što ćemo se u prosincu od vas na jedan prijateljski lijep način pozdraviti. Jedan od naših prioriteta na zelenih će biti energetski paket o kojem će se raspravljati. Vi ste odmah u svojim uvodnim izlaganju rekli da će to da je od ključne važnosti da Europa u vezi s tim bude jedinstvena, ujedinjena. Parlament ima vrlo jasnu poziciju o tome kako mi mislimo da bi taj energetski paket trebao izgledati. E, trebao bi biti doista paket i imati tri obvezna cilja, dakle kad se tiče, e, što se tiče i energetske učinkovitosti i e, energije iz obnovljivih izvora. E, cilj od samo 30%, iako je parlament bio za 40%, je e, loši cilj i zato se nadamo da će talijansko predsjedništvo pogurati ovo za što se zalaže parlament i zanima me kako će teći ta rasprava. Druga, druga tema je Lima, jedan od ključnih aspekata bit će financiranje. Pitanje je da do sada Evropska unija e, nikad nije e, imala e, poziciju jedinstvenu poziciju što se tiče financiranja jer su uvijek tu nastupale svaka zemlja članica posebno. Dakle, da li ste u stanju u sljedećih šest, u, ovih pola godine postići da Europa u Limi nastupi jedinstveno kao Europska unija, a ne zemlja po zemlja. I konačno pitanje što se tiče e, Dakle, tu nas tu nas zanima pozicija vijeća u vezi sa shippingom. Hvala lijepa i Hvala. E, sada riječ imaju zastupnici iz FTDA. Hvala vam i ja također zahvaljujem ministru što je došao k nama i što će nam odgovarati na pitanja. Ja sam ovdje zato što predstavljam jednu vrstu eksperimenta, jer kao što znate pripadam klubu zastupnika FTD-a iz pokreta pet svijezda i nama je jako bitno pitanje direktne demokracije. Tako da ovo nije, moja, ovo nije moje pitanje, već je to pitanje brojnih talijanskih građana. Eto, sažeti ću. S obzirom na vrlo ambiciozne e, ciljeve iz paketa Rio 2020, dakle da se smanje emisije za 30%, te da se udio energije iz obnovljivih izvora poveća na 27%. A prije ste govorili o gospodarskim e, odlukama koje moraju imati na umu e, učinak na okoliš. Pitanje je sljedeće. Što predsjedništvo Italije smatra o odluci pred vlade Montija da se udvostruči proizvodnja e, nafte i plina u Italiji iz rafinerija na kopnu i na moru. A imajući na umu da to vrijedi i za Hrvatsku. Kako, što mislite o tome e, da će se talijansko i hrvatsko stanovništvo trovati zbog, upravo zbog tih istraživanja, te zbog izvlačenja nafte i plina iz mora. To je također pokazano znanstvenim istraživanjima. Te na kraju, ako je cilj zaraditi, zar ne bi bilo dovoljno povećati e, naknade sa 7 na 14% koje su, a budući da su ove posljednje najniže na svijetu, umjesto da se poveća proizvodnja, što bi naravno značilo i povećanje e, zagađenja okoliša. Hvala. Evo, ovo je bio prvi krug pitanja naših koordinatora, a sada dajem riječ našem ministru za odgovore. Molim vas da pokušate sažeti vaše odgovore u pet minuta zato što imamo jako puno pitanja. Eh, uf, ovo nije uopće jednostavna zadaća, pokušat ću biti kratak, ali ne znam hoću li uspjeti, a možda na neka pitanja neću ni moći dovoljno odgovoriti. 30%, dakle, granica od 30%, to je ono što je danas komisija predložila. Smatram da energetska učinkovitost ima značajan učinak na sporazum o klimi i energetici za 2030. a to sam na početku govora rekao da je strateški. To je strateško za ovo predsjedništvo i to posebice za vijeće te parlament. To je tema koja je vrlo usko povezana sa ciljevima koje smo si mi postavili kao talijansko predsjedništvo, a to su rast i nova radna mjesta jer razvoj energetske učinkovitosti, to je svima jasno, stvara dodatni promet za tvrtke i stvara nova radna mjesta, a posebice za mala i srednja poduzeća. A upravo ta poduzeća se danas najgore, najgore prolaze u Europi. Osim toga, to ima i učinak na zaštitu okoliša, zato što nam energetska učinkovitost omogućuje štednju energije i to znači da ćemo biti neovisniji kad govorimo o sigurnosti opskrbe energijom. Stoga mislim da je to ključna tema, to sam već rekao i namjera je vijeća raditi na tome kako bismo došli do zajedničkog stajališta do 26. listopada kada će se održati sastanak e, vijeća. To je znak kojeg moramo poslati europskim građanima. Razloge sam već rekao ali ne samo europskim građanima, već i svim građanima svijeta, zato što ćemo imati i konferenciju u Limi u prosincu 2014. i nakon toga u Parizu. To je ogroman izazov koji je pred nama, zato što ne, ne dijele sve zemlje miše, naše mišljenje. Neke su ambicioznije, neke su malo manje ambiciozne. Neke su bolje u svojim nastojanjima, neke nisu. Stoga mislim da će biti baš zadatak talijanskog predsjedništva da nađemo ambiciozan sporazum, a koji će uspjeti dogovoriti sve zemlje Europske unije. Što se tiče ETS-a i trgovanja emisijama, to sam također spomenuo u svojem uvodnom govoru. To je također čvrsto povezano sa sporazumom klima energetika kojeg moramo e, pronaći. Stoga u interesu je vijeća da napravi što je veći mogući napredak u tom dosjeu. I ključno je postići dogovor oko tome zato što stabilan ETS sustav i stabilan ETS tržište to radi na tome, to jest čini da tržište bude stabilnije, a i naravno pomaže u smanjenju stakleničkih plinova. Nadamo se da će i parlament raspravljati o tome i ja se nadam da će to biti uskoro jer nam je to potrebno da i mi napredujemo u našim raspravama. Što se tiče direktive ILUK, Vijeće kao što znate u lipnju postiglo sporazum o tom dokumentu i mi smo spremni pomoći i olakšati da se ova direktiva vi što je prije moguće i nadam se da ćemo u tome imati podršku parlamenta. E, znamo da to nije jednostavna rasprava i u ni od dvije institucije rasprava nije prošla jednostavno. Vijeće može računati na čvrstu e, podršku i mislim da, mislim da možemo doći do e, dogovora. Tako da, kao što sam rekao, da mislim da bi to moglo dobro e, završiti. Što se tiče TTIP-a, sporazuma sa SAD-om, mi kao talijansko predsjedništvo pregovaramo u okviru e, odbora za vanjsku trgovinu. Koji su naši kriteriji koji su nam najbitni? Dakle, paralelizam, e, reciprocitet, te posebice zaštita i vrednovanje europskih standarda i okolišnih, socijalnih i ostalih e, te radnih. Te tri grupe vrijednosti, ta tri kriterija su nam bitna i tu ne namjeravamo odstupiti od naših zahtjeva, a osim toga tražimo i više transparentnosti. E, što se tiče otpada, naravno i to područje traži naše djelovanje. Naravno cijeli taj paket je bitan u svom, svim svojim dijelovima, pa tako i u dijelu koji se odnosi na otpad. Ne bih sada ulazio u probleme koji se odnose samo na Italiju, zato što sam ja danas ovdje kao predstavnik vijeća i mislim da ne bi bilo u redu koncentrirati se samo na Italiju. Ponekad vrlo jednostavno zaboravimo da na našem nacionalnom teritoriju imamo regije koje zapravo su najnaprednije po pitanju recikliranja otpada u Europi. Tako da nije da u Italiji imamo e, samo problem s otpadom. I nije da samo Italija ima taj problem. Nažalost, to je problem kojeg ima cijela Europa. Paket o otpadu je usvojen tek e, nedavno i normalno je da to sad bude prioritetni dokument u našem predsjedništvu. To naravno ne znači da za nas to nije bitna tema. Dok čekamo stav Europskog parlamenta o tome, naš će zadatak biti da vodimo radove napred unutar vijeća. To je vrlo važan znak naših napora i činjenica da radimo na, na tome da se raspravlja o toj mogućnosti već u e, listopadu. Što se tiče emisija iz pomorskog prijevoza, shvaćamo važnost e, ovog dosijeja, čak i u okviru međunarodnih pregovora. Talijansko predsjedništvo prihvaća ishod e, glasanja u parlamentu pri prvom čitanju i uložit ćemo sve moguće napore kako bismo olakšali sporazum oko tog dokumenta. Predsjedništvo će e, stupiti u kontakt sa novim izvjestiteljem kada bude imenovan i onda ćemo razgovarati o tome na koji bi način najbolje mogli dovršiti taj dosije. E, posljednja, posljednje pitanje. Posljednja je tema bila vrlo osjetljiva E, ne samo zato što se odnosi to na Italiju, no želim samo reći o dakle, frekingu. Dakle, koje su opasnosti frekinga? Europsko zakonodavstvo o frekingu ide mnogo dalje. Zapravo jedno je od najstrožih u Europi. I to je zbog toga, to zapravo pokazuje koliko mi važnosti dajemo toj temi. I s obzirom na to da je smatramo kao vrlo važnu temu, sigurno je nećemo zanemariti. I još jedna stvar o plinu iz Škriljevca. Ne postoji e, zakonodavni dosje. Ako se želi početi rasprava o toj temi, te o ekološkim učincima plina iz Škriljevca, posebice na teritoriju koje je osjetljivo kao Europa, u vijeću se tome nećemo protiviti. Hvala vam na e, odgovoru na prvi krug pitanja. Sada imamo 23 kolega koje su se javili za riječ. Idemo, najprije ćemo dakle dati riječ 12 kolega, pa ćemo odgovoriti, a onda ćemo sa ostalih 12. U ime Pučana, gospodin Pelet. Molim vas imajte na umu dvije minute ili čak manje ako možete. Uh, uh, hvala, pokušat ću poštivati to ograničeno vrijeme za govor. Gospodine ministre, hvala vam što ste ovdje i što ste spremni odgovarati na naša pitanja. Biću vrlo kratak, zato što je mnogo pitanja već postavljeno i već ste nam dali izvjesno odgovore na njih. Ovo je doista važan dan. Imamo prijedlog Europske komisije vezan uz energetsku učinkovitost sa ovim ciljem od 30% koje je sada na stolu. Svi se slažemo da je energetska učinkovitost eh, od ključe važnosti za neovisnost energetske opskrbe, imajući na umu i Rusiju. 5% više ambicija veznih uz energetsku učinkovitost znači 11% manje potrebe za uvozom plina Dakle, dakako možemo se osvrnuti to jest možemo se veseliti na sastanak vijeća sredinom listopada po tajanskim predsjedništvom gdje se nadamo da nećemo dobiti samo većinu za to nego da će svih 28 država članica izraziti svoju podršku tim prijedlogu. Što e, vezano uz cilj za energetsku učinkovitost. Gospodine ministre, bilo mi je drago što sam čuo ono vezano uz snižavanje emisija ugljičnog dioksida i sustava ETS-a. Matijas Grose se već osvrnuo na strukturnu reformu koja nam je potrebna jer znamo da se taj sustav u prošlosti napola urušio i da gotovo više ne postoje poticaj za privredu kako bi ona ulagala u inovativne tehnologije. Stoga se nadamo da se slažete s time da je potrebna ta strukturna reforma, da moramo ostvariti napredak po ovom dosjeu, po ovom prijedlogu Europske komisije u idućih nekoliko mjeseci. Svjesni smo da nećemo moći dovršiti taj dosje do kraja ove godine, naravno sve je moguće, ali mi pretpostavljamo da je barem to moguće dovršiti onda u okviru idućeg predsjedništva. Još nešto, to je Matijas već spomenuo, što se tiče vremenskog roka za provedbu te reforme, budući da postoje određene države članice i to ne samo najmanje među njima koji pokušavaju sada front loadati, ako mogu koristiti tu riječ, e, dakle e, tu mjeru na 2017. godinu. Što se tiče međunarodnih e, izdanja za emisije, sustav traje do 2020. godine i možda biste nam mogli dati vaš osobni osvrt vezan uz taj vremenski rok. Isto tako i backloading i mjere u kojih smo se složili prošle godine. Što će se dogoditi u idućih nekoliko godina? Jeste li spremni ih uvrstiti u sustav za fleksibilnost tržišta. Hvala. Hvala, as Ivo, a sada u ime socijalista i demokrata, zastupnica Ginić. Hvala vam na ovoj vrlo detaljnoj i strastvenoj prezentaciji prioriteta talijanskog predsjedništva i što ste voljni odgovarati na, na naša pitanja. u okviru revizije e, direktive 96 o 42 o e, ambalažnom otpadu, parlament predlaže smanjenje količine plastičnih vrećica. I sada mene zanima što predsjedništvo smatra, što predsjedništvo želi učiniti prema tom cilju hoće li se koristiti strategije i najbolje prakse koje već postoje u nekim e, zemljama, poput na primjer i Italije. Predsjedništvo je moglo samo kratko spomenuti e, novi paket o otpadu. Tako da zanima me na koji način mislite pristupiti tom e, paketu i koje biste vi rezultate htjeli vidjeti na kraju semestra. Hvala, a sad iz konzervativaca zastupnica Girling. My apologies, Ispričavam se gospodine predsjedniče, zaposlena sam sa razgovorom. Htjela bih postaviti jedno jednostavno pitanje. Gospodin ministar je vrlo ljubazno započeo svoj govor sa svojim prioritetima i zatim je prešao na 18 minuta sažetka cijelog programa vezanog uz okolišnu politiku Europske unije i zapravo nisam na kraju shvatila posebice dakle na tehnički način što će on uzeti sa sobom odavde i što će doista dati svojim službenicima kao prioritete u idućih šest mjeseci. Dakle, vrlo kratko, može li nam gospodin ministar dati glavne tri prioritete koje želi ostvariti i što s njim želi postići do kraja talijanskog predsjedništva? Eh, Hvala u ime liberala kolegica Ris. Hvala gospodine predsjedniče. Biću vrlo kratka zato što mi se čini da je ovo vrlo sportska vježba za našeg ministra. Što se tiče genetski modificiranih organizma i tog vrlo osjetljivog pitanja da države članice mogu ograničiti ili čak zabraniti takve kulture, budući da sam eto upravo imenovana izvjestiteljicom o tom pitanju, da tu nasljeđujem Corinne Lepage, to je vrlo osjetljivo pitanje, s pravom ste to rekli gospodine ministre, ja bih rekla čak da je veoma osjetljivo, a u nekim regijama je gotovo eksplozivne prirode Vidimo da postoje stranke, grupacije koje su mobilizirane u tom pitanju. Imamo društva za društva potrošača koje mnogo toga očekuju od nas, koji su postavili visoku ljestvicu i rekli ste da je dokument finaliziran, mi ga još nismo zaprimili, ali moram vam reći da je Europski parlament bio vrlo ambiciozan. Glasali smo jednoglasno, skoro jednoglasno, 105 naspram 80 eh, glasova u našem izvješću. A prvo čitanje smo imali 2011. godine, dakle tri godine je to pitanje bilo u vijeću, kao i mnogi drugi dosjeji. Vi ste se danas pokazali vrlo optimističnim kako biste pod vašim predsjedništvom ostvarili izvrsne rezultate. E, meni je vrlo drago da svi surađujemo u tom smislu, ali zanima me zbog čega to mislite, koji su to razlozi koji su vas nagnali da budete toliko pozitivni. Eto, neću biti predugačka, možda samo još jedno pitanje koje je iznimno bitno za naše građane. To je bilo tako tijekom izborne kampanje, posebice u Belgiji. Radi se o bacanju hrane. Imamo dakle 90 milijuna tona hrane koje se bacaju diljem EU svake godine i vi ste naznačili da ćete i po tom pitanju biti aktivni. To je od iznimne važnosti, iznimno je važno odgovoriti na, na tu zabrinutost građana. Kako to mislite napraviti? Hvala. Sada riječ kolegica Ogan. Da, hvala vam, gospodine ministre. Dobrodošli među nama i hvala vam što ste ljubazno spomenuli moje izvješće o plastičnim vrećicama. Vrlo sam zahvalna i nadam se da ćete napraviti pritisak da dobijemo jako zakonodavstvo. Dopustite mi samo da naglasim. Ja sam ponosna na taj prijedlog zato što imamo stvarne ciljeve za smanjenje i gotovo sve stranke koje su iza toga zalažu se za 50% smanjenja u, u roku od 8 godina u roku 3 godine i 80% smanjenja u roku od 8 godina i tražimo obaveznu zabranu pakiranja u prehrambenoj industriji. To je vrlo ambiciozno zakonodavstvo i doista vas molim da nas podržate. A zatim isto tako što se tiče otpada, mislim da ovaj prijedlog s plastičnim vrećicama po prvi put takav da vidimo da je prvo treba prvo treba donijeti mjere vezih u smanjenje, dakle da počinjemo na neki način s početka. I zatim što se tiče genetski modificiranih organizama, to ćemo isto tako raspraviti sa sljedećim ministrom, ali nadam se da ćete slijediti stav prethodnih e, vaših kolega koji su rekli da, iako je tri četvrtine država članica protiv, da će se ipak s time ići dalje. Dakle, želi se ustanoviti neki sustav gdje bi države članice mogle dobrovoljno sudjelovati u njemu. Ali još jednom vam zahvaljujem na ovim riječima o otpadu. Ja sam neko, puta bila članica drugih odbora i doista imate pravo. U Italiji imamo primjere za vrlo dobre sustave, ali i za vrlo loše situacije s otpadom. I vrlo mi je drago da će Italija možda preuzeti vodstvo što se tiče gospodarenja otpadom, ali to onda to znači da isto tako morate baciti pogled na kampanju. Hvala. Prije nego što pređemo na sljedeće pitanje, molim vas za jednu malu promjenu u programu. Budući da to sad čini veliki dio Europe, molim vas za minutu šutnje za žrtve E, zrakoplova koji je pao nedavno u Ukrajini. Grazie per eh, questo gesto simbolico, Hvala vam na ovoj simboličnoj i vrlo važnoj gesti. A sada gospodin Marko Afronte iz ftd Hvala vam. Ministre, vraćam se na temu koju ste već spomenuli, samo malo specifičnije. Dakle, riječ je o bušenju Znate da je Hrvatska dala na eh, aukciju u Jadranskom moru 29 područja za bušenje i u tisku smo čitali, a i danas smo čuli, da Italija umjesto da se udalji od takve prakse je čak podržala tu inicijativu, iako još uvijek nije u tako naprednoj fazi kao i Hrvatska. Rekli ste tisku i novinarima da mm, postoji vrlo strogo zakonodavstvo i da se oslanjate na te zakone, no, ne smatrate li da zaštita ovako važnog okoliša, koje je već tako ugroženo poput Jadranskog mora, da bi to ipak trebalo biti prvo na listi prioriteta? Isto tako možemo li govoriti o održivom razvoju, a pritom istovremeno ulagati u fosilna goriva? A sada riječ ima gospođa Gardini. Da, hvala vam, ja ću biti vrlo kratka. Najprije vam želim zahvaliti Vratila bih se nakratko na raspravu o e, konferenciji u Limi. Ja od Kopenhagena još e, slijedim cijelu priču konferencija o klimatskim promjenama i tako dalje i moram reći da u proteklih nekoliko godina da je dolazilo vrlo često do zastoja koje smo rješavali u zadnjih nekoliko minuta. Zapravo često smo imali dojam da se nalazimo u mrtvoj točki. S obzirom na to da nam se približava i konferencija u Parizu, zanima me što planirate kako se ovakva situacija ne bi ponovila. I vi ste sami rekli, svjesni smo i krize, no moramo na neki način riješiti tu viziju koja suprotstavlja e, klimatsku i energetsku politiku te konkurentnost no čini mi se da vi imate, e, da su vaše ideje jasne o tome, tako da bih htjela da nam to možda malo bolje objasnite. Zatim spomenuli ste i neformalni sastanak u Milanu na kojem su se sastali ministri rada i ministri okoliša. I zanima me što talijansko predsjedništvo želi učiniti po pitanju cirkularnog gospodarstva. Hvala vam. A sada dopredsjednik gospodin Pok. Thank you, uh, pana ministrice, tu Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Vrlo kratko jednostavno pitanje bih vam htio uputiti. Endokrini disruptori. Oni su pomalo nestali iz našeg videokruga. Europska komisija nije napravila korak prema Europskom parlamentu i tu me zanima što vi ste predvidjeli vezano uz to tijekom vašeg predsjedništva. Do sad mi se čini da je ta tema malo prisutna i vrlo isprazna. Hvala. Sada riječ imam gospođa Kanen. Hvala gospodine predsjedniče. Kao prvo bih vam htjela čestitati gospodine ministre jer mislim da ste vrlo detaljno govorili i pravom o zelenom gospodarstvu, o činjenici da se tu ne radi o borbi između okoliša i privrede, da se ne radi niti o borbi između pojedinih područja ili sektora privrede. Radi se o vrlo važnom, ključnom pitanju za stvaranje novih radnih mjesta, za prihode, za gospodarstvo, gospodarski rast, to je iznimno važno za naše građane, jednako kao i za našu privredu. Dakle, ne radi se tu o borbama pojedinih poduzeća unutar jednog sektora i mislim da bi im trebali vrlo brzo pomoći, to ste jako dobro napomenuli. Što se toga tiče, htjela bi se vratiti na cirkularno gospodarstvo i na prijedlog učinkovitog iskorištavanja resursa, već su vaš neki kolegi pitali. U vezi s time možda je problem bio u tumačenju, ali nisam dobro shvatila pa bi se vratila na tri pitanja kao prvo. Energetska učinkovitost. Zalažete li se za ciljeve, obvezujući cilj, cilj od 40% i kako smatrate da ćete raditi na tom pitanju kao predsjedništvo vijeća i kako će se to odraziti na energetsku učinkovitost. Kao drugo, što se tiče ciljeva veznih uz cirkularno gospodarstvo, smatrate li da možete raditi na to da imamo obvezujuće pokazatelje o energetskoj učinkovitosti unutar europskog semestra? I zatim isto tako Znamo da je rezerva za tržišnu stabilnost e, trenutno takva da ima da imamo tu jazu tri godine i neki od mojih kolega su već pitali biste li potvrdili da ćete raditi na tome i na tome da se ta rupa zatvori kako bi se s tim sustavom već moglo krenuti u 2017. godini. I hvala vam na vašim naporima. Hvala. A sada kolega Farija iz kluba Liberala. Hvala vam, gospodine ministre. Kako smo već rekli o novoj energetskoj i klimatskoj politici za 2040. E, godinu i okvirom Europski parlament je glasovao za 40% smanjivanje emisija, 30% udjela obnovljivih izvora energija i 40% poboljšanje u energetskoj učinkovitosti. Uzvrši ovdje da sam ja izvjestitelj o emisijama ugljičnog dioksida i smanjenju istih u pomorskom prometu i uzevši u obzir vaš uvodni govor gdje ste spomenuli održiv rast u velikoj mjeri i ako uzmemo u obzir jake političke signale koje je odaslao Europski parlament u smislu ojačavanja ambicija komisije koje su dosta bile manjkave do sada, možete nam reći Hoće li talijansko predsjedništvo vršiti pritisak na to da se prihvati stav Europskog parlamenta? Hvala. Hvala. A sada kolegica, a ispričavam se, kolega Taylor za zelene. Thank you very much, Chair, and thank you, Minister. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala, gospodine ministre, na vašoj prezentaciji kad razmišljamo o rastu, jedan od rastova koji ne želimo vidjeti, a vidjeli smo, je rast dugova. E, rast e, smrtnih slučajeva među e, europskim građanima zbog zagađenosti. Veliki broj građana u Europi umire svake godine zbog zagađenosti. Nadam se da dijelite moju ogorčenost zbog toga i da i vi smatrate da je to potpuno neprihvatljivo. Htio bih znati što će talijansko predsjedništvo učiniti kako bi, se kako bi osiguralo da eh, naše, se naše ambicije povećaju da se uvedu gornje granice za emisije. Ja se nadam da ćete podržati obvezujuće ciljeve za 2025. Hvala lijepa. Hvala kolegi Tayloru. A sada kolega Nađi iz kluba zastupnika Pučana. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, hvala gospodine ministre. Hvala što ste E, osobno iznijeli prioritete talijanskog predsjedništva. Također mi je drago da podržavate e, gospodarstvo koje, e, je, koje vodi računa o okolišu. Mislim, ja također mislim da je važno podržati konzum koji vodi računa o okolišu. Tu je također moguće stvoriti nova radna mjesta. Naša politika kad je riječ o klimatskim promjenama i naša energetska politika nažalost je e, kreirala investicije koje nisu stvorile održiva radna mjesta. Dijelom su neke e, kompanije morale biti zatvorene, osobito u novim zemljama članicama, u istočnoj Europi. To su bile žrtve i za to nije bilo nikakve kompenzacije jer je došlo do gubitka vrijednosti kvota. Bez jednog globalnog sporazuma ti gubici, te žrtve e, ostaće bez rezultata jer nisu dali nikakva poboljšanja. Da li znamo koji kapaciteti su nadomješteni uvozom, odnosno koliko kapaciteta je prebačeno iz Europske unije čime je i su i emisije premještene iz Europske unije. Ja sam siguran ako se ta politika ne promijeni da to neće biti održavo. Mislim da bismo e, mnogo veći naglasak trebali staviti na to umjesto da stavljamo naglasak na trgovinu emisijama. Povećavajući energetsku učinkovitost i reciklirajući sekundarne sirovine mogli bismo naći načina da stvorimo nova radna mjesta i to održiva radna mjesta. Moje drugo pitanje, gospodine ministre, ako dopuštate, htio bih vas e, pitati o e, plinu iz Škriljevca. Hoćete li e, promovirati, odnosno podupreti dobivanje plina iz Škriljevca? Hvala vam. A sada zadnje pitanje ide kolekciju Gutaland. <laughs> Žao mi je, slušala sam švedski prijevod pa vas nisam čula. Hvala vam. Vašu intervenciju sam smatrala vrlo zanimljivom i vrlo sam zadovoljna što ste govorili o emisijama koje proizlaze iz pomorskog prometa. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni za to pitanje i pomno ću pratiti što ćete raditi. Također ste govorili o sastanku konferenciji u Limi, rekli ste da je bitno za talijansko predsjedništvo da napreduje s tim u vezi. No isto tako bih rado htjela moći reći mojim sugrađanima u Švedskoj kada ću otići doma da Talijani doista rade napore kako bi Europska unija bila među predvodnicima po pitanju borbe protiv klimatskih e, promjena da budemo jaki na idućim konferencijama. Dakle, zanima me kako ćete paziti da se ustanove obvezujući ciljevi. Koju razinu ambicija ćete imati? Koje će biti vaši prioriteti s kojima ćete nas zastupljati kao evropljane kako bismo na toj konferenciji mogli zauzeti što jači stav mogući? Hvala vam. A sada dajem riječ ministru koji će morati odgovoriti na sva ova pitanja. Mislim da će vam trebati sigurno 7-8 minuta. Ne, zapravo trebalo bi mi nekoliko sati. Ali dobro, prihvaćam izazov od 7-8 minuta. Najprije e, dopustite mi da kažem Dopustite mi da na početku kažem sljedeće. Ja sam jako zadovoljan zato što vidim da postoji slaganje o temi koju sam u svojem uvodnom izlaganju predstavio kao glavnu temu, a to je tema kulturnog, kulturne promjene. Dakle, promjene puta i shvaćanje problematika zaštite okoliša u jednom širom kontekstu i da se okoliš više ne gleda kao problem, već kao rješenje problema kroz koje prolaze ostali sektori. To je vrlo važna stvar. Vidim da se oko toga svi slažu i zbog toga mislim da vijeće i predsjedništvo mogu, to jest vijeće i parlament mogu u sljedećih nekoliko mjeseci dobro zajedno raditi. Što to operativno znači? Zato što ako te koncepte ostavimo ovako na filozofskoj razini, to će biti odlična definicija, ali neće rezultirati u ničemu. Velika tema, veliki broj tema koje ste spomenuli u vašim putanjima se nadovezuju upravo na taj koncept. Kad govorimo o cirkularnom gospodarstvu, kad govorimo o učinkovitom korištenju resursa, Govorimo o tome da se mijenja struktura gospodarstva, a to je doista bitno, kako bi ona bila u službi okoliša. Dakle, ja, eto, bavim se gospodarstvom i pokušavam zadržati naš glavni cilj. Dakle, poduzetnik e, ima zaradu zato što je to njegov zadatak, to nije protuzakonito. Ali s druge strane, hoće li on poštovati e, okoliš time što će primjenjivati cirkularno gospodarstvo? Hoće, zato što će mu to omogućiti da maksimizira profite, ali isto tako da e, smanji negativan utjecaj na okoliš na određenom teritoriju. Cirkularno gospodarstvo znači koristiti e, sirovine ili proizvode koji na kraju svog životnog ciklusa, dakle ostanu određeni, određeni ostaci koji se onda mogu koristiti u nekim drugim proizvodnim procesima ili se mogu reciklirati. Glavno je da ne postane otpad. Zašto kažem da to manj, smijenja ekonomiju? Zato što e, baš manja strukturu gospodarstva, dakle sa linearnog gospodarstva prelazimo u cirkularno gospodarstvo. E, zašto to stvara nova radna mjesta? Zamislite što bi to moglo značiti? Recimo eko dizajn postaje centar novog sustava proizvodnje. Tako da dobivate priliku da mm, se stvaraju nova radna mjesta, a i nova zanimanja. Još jedna važna stvar je sporazum dakle o klimatskoj i energetskoj politici. To sam već isto spomenuo. Ako želimo doći do ambicioznog sporazuma, znači da moramo e, ciljati na energetsku učinkovitost. To znači i stvoriti nova radna mjesta, a ne samo poštovati okoliš. O obnovljivim izvorima energije u e, Italiji imamo vrlo veliki udio takve energije i to nam je otvorilo veliki broj radnih mjesta. Siguran sam da i u vašim zemljama se to dogodilo. Tako da vidite da je to post, proces koji ide naprijed i ali mislim da moramo biti svjesni toga. Kratko ću odgovoriti na pitanja, mislim da sam na neka već odgovorio, a ako nisam bio dovoljno e, detaljan, mm, nemojte se ljutiti, ali ne mogu biti detaljniji od toga. E, dakle, reforma sustava za trgovinu emisijama. Dakle, kao što sam već rekao, to je prioritetni dokument za nas. Mislim da više od jedne zemlje želi e, ubrzati postupak, to je jedan vrlo važan element i radimo na tome. Što se tiče međunarodnog dijela i dakle kredita, morat ćemo procijeniti kako će se to uklopiti na cjelokupnu reformu. Mi smo oprezni ne želimo imati dodatna ograničenja, ne želimo obeshrabriti ulagače, niti e, kazniti već postojeća ulaganja. No to vrijedi i za ETS i za ostale, e, ostala pitanja postavljena o paketu za klimatsku i energetsku politiku. Moram reći sljedeće. Mislim da prava ravnoteža se može tražiti u sljedećim mjesecima kroz e, pregovore. U Europi imamo zemlje koje su ambicioznije i zemlje koje su manje ambicioznije. I jasno je, kako se to vrlo često događa unutar Europske unije, morat ćemo pronaći odgovarajuću ravnotežu. u Italiji se kaže da je bolje neprijatelj dobrog, no ja svejedno želim bolje. No kada treba, kada treba pronaći rješenje između 28 zemalja, možda ćemo se ipak morati zadovoljiti dobrim. Ja vam danas govorim da ću nastojati pronaći nešto bolje, ali ne mogu to obećati i nadam se da će vijeći E, uspjeti pronaći e, uravnoteženi dogovor, uravnoteženu odluku, zato što imajte na umu, tu govorimo o dogovoru između 28 zemalja. E, o tome ćemo raditi i prije konferencije u Limi, već smo počeli raditi na tome još od 16. i 17. lipnja na sastanku u Milanu. Što se tiče plastičnih vrećica, To je tema koja nam je jako bitna i htio bih reći sljedeće. Mi želimo nastaviti raditi na tom dosjeu zato što smo svjesni da se ovdje radi o problemi zaštite okoliša. Plastične vrećice zagađuju, zagađuju naša mora. Tako da naša glavna nit vodilja u rješavanju tog dosjeja je zaštita okoliša. Želimo učiniti više po tom pitanju. Želimo pronaći e, sporazum među svim zemljama. Znamo da parlament želi ciljeve, komisija i e, zemlje unutar vijeća ne žele ciljeve, a ja mislim da bi već bio uspjeh kada bismo na kraju europskog semestra imali odluku da će dakle svaka zemlja sama za sebe promijeniti način korištenja plastičnih vrećica i dopustiti onim zemljama koje to žele, poput na primjer u Italiji i u Irskoj, da se jednostavno ukinu plastične vrećice. O otpadima, otpadu to sam već rekao, namjeravamo mm, surađivati i pojasniti prijedlog kako bismo u prosincu e, već imali, dakle, uznapredovali političku raspravu. Netko me pitao su koja su moja tri najvažnija cilja. Pokušat ću ih sažeti. Dakle, sporazuma iz, u listopadu o paketu za klimatsku i energetsku politiku za 2030. Ja želim da to bude ambiciozan sporazum, to sam već rekao i još jednom ću ponoviti i to je zasigurno naš prioritet. Zatim novo upravljanje Europske unije u kojem je okoliš e, integrirani dio europskog semestra. Mislim da je to jako bitno i za vijeće i za parlament, a posebice za ovaj odbor. Zatim sam još identificirao nekoliko dosjeja, to su dakle GMO, plastične vrećice i te direktiva i luk. I vjerujem da ću uz vašu pomoć i vjerujem da ću uz vašu pomoć moći, da ćemo uz vašu pomoć moći napredovati u svim tim područjima. Što se tiče GMO-a, Znate da je komisija 12. lipnja postigla sporazum, to sam već rekao na početku, i naš je, naša je namjera raditi na tome kako bismo postigli sporazum do kraja našeg predsjedništva. O endokrinim disruptorima. To je vrlo važna tema za nas i za kolegicu Lorencini koju ćete vidjeti nešto kasnije. Čekamo prijedlog komisije na tu temu i kada nam dođe prijedlog ćemo se baciti na posao. O učinkovitom korištenju resursa. O ciljevima smo, ja mislim, e, puno razgovarali, jako smo puno i detaljno o tome govorili u Milanu. Mislim da to moraju biti politički ciljevi. Jer ako politika bude inzistirala na toj temi, onda mislim da ćemo moći doći do definicije targeta. I oko toga se slažu sve zemlje, e, puno je posla pred nama, ali mi, ćemo, mi se obvezujemo da ćemo se doista potruditi. I mislim da bi bilo važno da dođemo Mm, barem do jednog općeg sporazuma već na sastanku vijeća u listopadu. Nadam se da nisam nešto izostavio, neko pitanja, ali vjerujte mi, teže je biti ovdje na, nego na ispitu za maturu. Da, mm, nije, ne traje puno postaviti pitanja, ali teško je detaljno odgovoriti na, na sva ta pitanja. Krećemo sa drugim krugom. Pitanja Mm, kolegica Delaje, izvolite. Merci, monsieur président. Hvala gospodine predsjedniče, hvala vam gospodine ministre na ovoj razmjeni gledišta. Biću kratka zato što je to pitanje koje sam htjela postaviti već postavljeno od strane jedne moje kolegice, ali samo bih se htjela usredotočiti na ovo pitanje cirkularnog gospodarstva i na pitanje održive prehrane i bacanja hrane. Čini se da se spremni angažirati se e, s tim u vezi i imate li nekakva razmišljanja, nekakve smjerove koje mislite krenuti, prije svega što se tiče roka valjanosti hrane i što se tiče pitanje voća i povrća koje, nisu, koje nije vizualno savršeno. Dakle, moje pitanje je jeste li spremni podržati pokretanje jedne akcije na razini Europske unije u smislu prikupljanja voća i povrća koje nije uspjelo naći svoje mjesto na tržištu kako bi se zatim to isto moglo podijeliti e, humanitarnim organizacijama. I zatim moje drugo pitanje tiče se transparentnosti cijena. Kako gledište mislite tu zauzeti, prije svega što se tiče uvoza niskih, e, proizvoda s niskim cijenama, uvoz voća i povrća. To je problematično zbog lokalnih poljoprivrednika i zbog E, njihovih proizvoda koji se zatim ne mogu prodati. Hvala. A sada kolega Lejnen u ime socijalista. Gospodine ministre, vi ste bili član Europske platforme za e, učinkovitost resursa, tu smo dobro surađivali, imali smo jako i e, mi se slažemo da upotrebljavamo jako mnogo sirovina i previše toga tratimo. E, ja bih vas e, podržao u tome što ste rekli kao i kod zaštite od klimatskih promjena tako i u drugim stvarima potrebni su konkretni ciljevi konkretni planovi to obvezujući ciljevi i tu vas želim pitati što namjeravate i drugo pitanje e, fond za zelen zeleni fond za protiv klimatskih promjena je prazan da li Italija namjerava do kraja godine se pobrinuti da u taj fond dođe novi novac. Njemačka je e, obećala dati e, izvjesnu svotu, da li će i Italija dati svoj doprinos. Hvala. Hvala. Kolega Jatemaki, ne vidim ga. Onda prelazim na zelene. Davor Škrlec. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, jedno pitanje uvaženom gospodinu ministru. E, konvencijom o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka ugovorne stranke suglasne su da postoji daljinsko prekogranično zagađenje zraka koje ima štetan utjecaj na okoliš i da ljudska bića i okoliš moraju biti zaštićeni od tog utjecaja. E, moram vas upozoriti činjenicu da već više godina su građani Slavonskog Broda u Hrvatskoj svakogredno izvrgnuti prekograničnom zagađenju iz rafinerije koja se nalazi u susjednoj državi Bosni i Hercegovini, koja je u vlasništvu ruske kompanije i koja stalno odlaže svoju modernizaciju. Također, u Bosni i Hercegovini se planira gradnja nekoliko termoelektrana na ugljen, a za čiju građenje također ovoga prema međunarodnoj konvenciji je izostalo mišljenje Republike Hrvatske. E, pošto bosna i hercegovina nije ratificirala u svom parlamentu sporazum o pridruživanju e, zanima me na koji način italija odnosno vi kao predsjedavajući vijeću možete pomoći hrvatskoj koja je članica europske unije da riješi taj dugogodišnji problem sa susjednom državom koja nije članica europske unije i zaštiti građane. hvala. Grazie. Adesso... Hvala. A sada kolega Polucci. Allora il collega Nema ga, onda kolega Caputo. Grazie presidente, illustre. Hvala vam. Uvaženi ministre, bit ću vrlo brz. dolazim iz jednog poznatog područja u kampaniji. Osim što je otkriveno 218 ilegalnih odlagališta otpada i ostalih problema koje imamo, koje inicijative mislite pokrenuti za vrijeme vašeg predsjedništva u ovom semestru? U cilju izrade strategije za melioraciju teritorija koja bi mogla pomoći u rješavanju ovog problema koji je postao vrlo, vrlo ozbiljan za naše područje, a znam i da prelazi granice naše države. Hvala. Ostale Ostali kolege koji su se javili za riječ, nema ih u prostoriji, tako da odmah dajem riječ ministru. Pa ćemo onda preći na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. Učinkovito korištenje resursa. Tema tračenja prehrambenih proizvoda je vrlo usko povezano sa učinkovitim korištenjem resursa. Ja sam bio iznenađen zato što smo u Italiji pokrenuli pokrenuli smo jedno istraživanje na toj temi. I dvije trećine Talijana nisu vidjeli vezu tračenja resursa sa problemima s okolišem. E, to su povezali sa gospodarskim problemima, e, problemima održavanja dakle, vitke linije, ali nisu to e, povezivali sa problemima zaštite okoliša. Tako da tu ponovno se vraćamo na onaj kulturnu izazov moramo shvatiti da kad bacimo u smeće malo kruha, to je kao da bacimo vode e, ili nekih prirodnih resursa. Tako da moramo e, se jako puno koncentrirati i na tu temu. E, organizirat ćemo jedan sastanak na visokoj razini 24. studenog u okviru europskog semestra i koncentrirat ćemo se upravo na tu temu. Mislim da je to vrlo bitno i siguran sam da jedna od mjera koju moramo e, pokrenuti kako bismo riješili ovaj problem jest dakle upravo da inzistiramo na toj okolišnoj svijesti, na svijesti o važnosti okoliša. dakle, oko toga se moramo malo više potruditi. A ako ne budemo odgojili novu generaciju osoba koje će biti svjesne o važnosti zaštiti okoliša, u čijem se obrazovanju puno prostora dala tome, nećemo nikad uspjeti probleme s kojima se suočavamo danas. Jedini način da ih riješimo jest da našu djecu naučimo vrijednosti poštivanja okoliša. I to je tema na kojoj moramo insistirati. Što se tiče e, zelene hrane, mogu reći da smo da jako puno sudjelujemo, e, to jest surađujemo sa zemljama u razvoju te u bilateralnim i multilateralnim projektima. I na tome ćemo naravno nastaviti raditi. O GMO nisam prije e, dao dovoljan odgovor, sada bih se vratio na to. Želim još jednom ponoviti da ćemo mi eto već od e, sad ovih dana početi surađivati s parlamentom kako bismo pronašli zajednički stav. I siguran sam da ćemo uspješno surađivati sa gospodinom Lizom, e, Riz, pardon, sa gospođicom Lis, kako bismo pronašli e, rješenje. Znam jako puno problema u kampanji, u ponedjeljak ujutro ću biti tamo na terenu sa ministricom Lorencin da vidimo što, se, e, da vidimo što učiniti. Rekao sam na početku da ne bih se baš koncentrirao previše na teme vezane uz Italiju, tako da ne bih ni sada. Hvala vam svima e, na pozornosti. Nadam se da ćemo uspjeti dobro surađivati u sljedećih nekoliko mjeseci. I moram reći da i pred vama i pred nama je vrlo težak posao, ali siguran sam da nam može dati vrlo dobre rezultate i za nas i za našu djecu. Evo, hvala, hvala vam i sa naše strane, hvala vam što ste bili eh, dostupni, što ste, eh, eto, pristali biti bombardirani pitanjima i što ste nastojali na sve odgovoriti. Eh, predlažem sada pauzu od pet minuta da odpratim gospodina ministra i da se vratim sa ministricom koja je sljedeća. Cari colleghi. Kolege. Molim vas da sjednete na svoje mjesta. Počinjemo sa drugim, to jest nastavljamo sa našim dnevnim redom imamo drugu razmjenu mišljenja. Zahvaljujem ministrici zdravlja Beatrice Lorancin što je došla u naš odbor. Imali smo prvu razmjenu mišljenja s ministrom Galetijom. Imali smo jako velik broj pitanja. I sada žao mi je što i vas eto čeka isto. Dajem vam 10 minuta da nam izložite prioritete talijanskog predsjedanja i nakon toga ćemo ponovno imati dva kruga pitanja. Prvo će pitanja postavljati koordinatore, koordinatori klubova, a onda u drugom krugu će pitanja postavljati ostali članovi odbora. Dajem vam odmah riječ. tako da odmah čujemo o talijanskom predsjedništvu. Gospodine predsjedniče, uvaženi kolegi iz odbora, dakle, agenda za zdravlje, tu ću vam agendu danas pokazati, eto u ovom odboru, i pokazat ću vam koji su prioriteti talijanskog predsjedništva. Mi ćemo nastojati učiniti što više možemo i u četiri i pol mjeseca efektivnog rada koji su pred nama nastojat ćemo postaviti solidne temelje za inovativan program za sljedećih pet godina. Um, podsjećam vas da s Italijom kreće novi, novo trio predsjedanja, dakle s Italijom i Luksemburgom. Sa kolegama iz, um, iz te dvije zemlje smo radili na pripremi programa i Veselimo se što je program Europske unije jedan kontinuum i koji ne treba osjetiti mijenjanje predsjedništva. Cilj našeg predsjedništva je pripremiti novu viziju Europske unije koju će svi dijeliti i koja će biti orijentirana na rad, konkurentnost, inovativnost, više integracije, bliža građanima u okviru e, revizije strategije Europa za 2020. Naš program će se koncentrirati na sve ključne programe za zdravstvene sustave, od planiranja, prevencije i promicanja pravilnih načina života, kako bismo nakon toga prešli na skrb, e, zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja. Od zakonodavnih dokumenata, od e, Grčke smo naslijedili zakonodavstvo o medicinskim uređajima te in vitro diagnostičkim uređajima koji se već e, dugo su predmet rasprave. Talijansko predsjedništvo namjerava provoditi konstruktivnu raspravu o oba dosjeja, naravno uključiti parlament i pokušati postići sporazum što je prije moguće unutar vijeća. Cilj je stvoriti sustav koji je još učinkovitiji i koji će u isto vrijeme omogućiti dodatni razvoj e, industrija iz tog sektora u Europi, a Europa je kao što znate iz nekih od tih sektora svjetski lider. 18. i 19. rujna će se u Rimu održati godišnja konferencija o medicinskim uređajima. Kad govorimo o sigurnosti hrane, predsjedništvo daje veliku važnost dvama prijedlogama uredba koji su trenutačno pod analizom e, parlamenta i e, vijeća. Najprije govorimo o službenim kontrolama o e, hrani i hrani za životinje. Imat ćemo na umu standardne, e, standarde za kontrolu na sve ono što utječe na prehrambeni lanac. Isto tako ćemo pokušati osigurati pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, naravno osigur, i nastojati osigurati jednako postupanje prema svim e, subjektima. O ovom se tekstu razgovaralo već u odboru ENVI i moramo reći da su amandmani bili pozitivni i sa tehničke i sa političke strane. Stoga smatramo da trebamo pokrenuti što prije razgovore sa Europskim parlamentom kako bismo možda postigli e, jedno rano drugo čitanje. Još jedan prioritet je borba protiv prijevara. I s obzirom na ono što je dano od strane Europskog parlamenta u prijedlogu rezolucije o prijevarama u sektoru hrane koja je odobrena u prosincu 2013. U suradnji sa Europskom komisijom 23. i 24. listopada će se u Rimu održati međunarodna konferencija o prijevarama u prehrambenom sektoru. Tu će se definirati sektore i identificirati ključni problemi u tom sektoru. Glavni cilj je pripremiti zajednički dokument koji će biti predstavljen vijeću. Osim toga, važna je i e, prijedlog, o novoj uredbe o novoj hrani. Tu želimo ažurirati zakonodavstvo u tom sektoru te pojednostaviti postupke odobravanja, između ostalog i s obzirom na najnovije razvoje u pravu Europske unije. Sukladnost cijelog prehrambenog lanca sa propisima Europske unije je neophodna i ključna. Dostupnost i sigurnost e, dobre hrane, hrane visoke kvalitete je ključna za e, zaštitu zdravlja ljudi. predsjedništvo pozitivno ocjenjuje usvajanje centraliziranog postupka odobravanja i najveći dio posla će tu obavljati EFSA. Cilj postizanja dogovora o, oko obje mjere no, imajući naravno na umu različite stavove europskih zemalja u okviru vijeća je naš prioritet. Evrops... Talijansko predsjedništvo isto tako planira raditi na cijepljenju, analizirati nova cijepova, procijeniti rizike i e, poticati razvoj plana cijepljenja u različitim zemljama članicama. Teme koje će biti e, predmet našeg rada već smo započeli e, raditi na tekstu koji se odnosi na cijepiva. To je dakle, e, cijepiva su naravno vrlo važan instrument protiv e, mnogobrojnih bolesti i isto tako rade na stvaranju, to jest jačanju imunološkog sustava. U rujnu planiramo podnijeti prijedlog o e, sigurnosti liječenja te o prevenciji infekcija koje su s njima povezane. Ovdje se radi o temi koja već neko vrijeme traži pažnju i zemalja članica i komisija. Još jedna treća tema koja bi trebala biti temelj za prijedlog zaključaka su terapeutske inovacije za pacijenta. Smatramo da je taj koncept inovacija u farmaceutskom sektoru uz aspekte koje se odnose na personaliziranu medicinu te učinkovito korištenje farmaceutskih proizvoda. E, trošak novih farmaceutskih proizvoda, poput na primjer lijekova za kronični hepatitis, je vis, su, imaju visoki trošak i to predstavlja problem za sva javna zdravstva. Razgovarali smo o tome na sastanku vijeća 20. lipnja, a i na tehničkoj razini. I tema će biti e, u središtu tema e, koji na neformalnom sastanku ministra 22. i 23. rujna. Nakon preporuka sa protekla dva sastaka vijeća za zdravlje, koji su zatražili da zdravlje bude više zastupljeno u europskom semestru, Italija je već pokrenula uže modele suradnje sa odborom za socijalnu zaštitu. radimo na tome da uvrstimo preporuke u godišnji pregled rasta i u specifične preporuke za zemljama i na taj način da utavamo put za sljedeća predsjedništva. Zatim, na kraju, veza između gospodarstva i zdravlja je vrlo jasna u svim zemljama članicama i jasna je potreba da se zdravlje shvati kao nešto transverzalno, ne kao trošak, već kao ulaganje u naša društva. Što se tiče kvalitete i e, funkcioniranja zdravstvenih sustava, radit ćemo sve što možemo kako bismo identificirali cirali pokazatelje koji će moći zemljama članicama pomoći da ocjenju učinkovitost tih sustava. Dodatne važne teme koje će biti mm, predmet sastanka u rujnu. Govorit ćemo o prevenciji tumora kroz zdrav način života. To je vrlo važan dio s obzirom na to da su tumori i kardiovaskularne bolesti prvi razlog smrti u Europskoj uniji. Još jedna tema koja je vrlo bitna e, talijanskom predsjedništvu je terapija boli i palijativna skrb. Na, e, u okviru sastanka glavnih medicinskih dužnosnika oni će razgovarati o vrlo važnim temama za talijansko predsjedništvo. To je dakle prevencija i upravljanja respiratornim e, bolestima te o ulozi genetike u javnom zdravstvu. Prva konferencija semestra 2. i 3. listopada u Rimu će biti posvećena zdravlju žene. Dakle, sa jednim novim pristupom i to je tema koja je meni vrlo bitna. Valja privilegirati mjere koje će promovirati zdravlje, koje će e, prevenirati tipične bolesti, da se napravila na način upravlja majčinstvom, trudnoćom i plodnošću, te isto tako pruža, pruži adekvatna podrška u uznapredovalim fazama života. Taj događaj će biti trenutak za raspravu, trenutak za, razmjenu razvijenu mišljenja o e, temama zdravlja žena u različitim fazama života. Četiri teme odabrane su, dakle, e, aktivnosti i zdravlje i zdravlje, e, zatim zdravlje spolnih organa, reproduktivno zdravlje, te e, sve brige dakle, oko trudnoće i poroda, te promocija zdravlja i promocija e, neplodnosti kod onkoloških pacijentica. Još jedna tema koja mi je vrlo bitna je e, digitalno zdravstvo. Predsjedništvo će 7. i 8. listopada u Rimu organizirati jednu konferenciju na tu temu, tako da eto, imat ćete priliku doći u Rim. To će biti prilika da se razgovara o strategijama različitih zemalja članica o temi e-zdravlje. Govorit ćemo i o elektronskom zdravstvenom kartonu te o telemedicini. Isto tako krajem listopada smo predvidjeli organizaciju ministarske konferencije o zdravlju u mediteranskom području. Smatramo da to područje koje može zajamčiti koheziju, integraciju i koje, to je područje koje može zajamčiti zdravlje i sigurnost. I zato moramo raditi na razvoju zajedničkih strategija sa europskim kolegama kako bismo promovirali zdravlje u tom području. Razvoj takvih projekata i razvoj politika koje će biti usmjerene na zaštitu zdravlja u mediteranskom području, to može predstavljati e, ekonomski i socijalni pokretač razvoja i na taj način zajamčiti stabilizaciju. I to u trenutku kad prolazimo kroz velike socijalne, gospodarske i kulturne promjene. Trećeg studenog ćemo imati e, konferenciju o sigurnosti i to je jedna od ključnih tema našeg predsjedništva. I tome ćemo posvetiti više od jedne inicijative. Konferencija će se baviti tom temom i povezati učinkovitost organizacija klinika sa gospodarskom učinkovitošću. I to je jedan od najvažnijih prioritema za sve zdravstvene sustave kako bi povezali održivost i kvalitetu e, liječenja. Još jedna od tema koja mi je vrlo bitna, to je tema senilnosti. 14. studenog ćemo u Rimu održati tehničku konferenciju o toj temi. Senilnost je e, vrlo važan problem u e, stariju, u europskoj populaciji koja je sve starija. Tako da to će biti odgovarajući trenutak da se raspravi o strategijama koje se primjenjuju u Europi i u Italiji i da se analiziraju E, potencijali za razvoj, za prevenciju i liječenje, te općenito da se promovira e, zdravlje starijih osoba. Isto tako predsjedništvo će organizirati e, još jednu konferenciju deset godina nakon izjava iz Dublina, a tema će biti HIV i SIDA. Zahvaljujući istraživanjima a, borba protiv side i hiva je znatno napredovala uz znatnih nekoliko godina i uznapredovala kvalitetu života e, tih pacijenata. Sve je to bilo moguće zahvaljujući novim lijekovima i novim strategijama, te zbog prevencije u prenosu e, bolesti. Naravno, tu ćemo razgovarati sa predstavnicima e, civilnoga civilne, civilnog društva. Deset godina nakon izjave iz Dublina preuzet ćemo novu obvezu u borbi protiv te ozbiljne bolesti. 4. i 5. prosinca na konferenciji koja će biti organizirana u okviru um, Joint Action, a odnosi se na zdravstvena zanimanja, govorit ćemo o uh, stvaranju platformi za razmjenu i suradnju. 16. i 17. prosinca ćemo održati o konferenciju o mentalnom zdravlju mladih ljudi u Veneciji. Kao što znate, e, ti su mladi, dakle oko 27% svjetske populacije. I jako velik postotak takvih poremećaja se pokazuje upravo u toj fazi. Upravo zbog toga valja razgovarati o primjerenosti službi za e, mentalno zdravlje, za djecu, tineđere i odrasle osobe kako bi im se pružila odgovarajuća skrb. Još jedna važna tema je rezistencija na antibiotike. 22. i 23. studenog u Rimu je predviđena konferencija o toj temi. E, razgovarat ćemo o tome u perspektivi One Health koji uključuje sektor javnog zdravstva, veterinarskog zdravstva te sektor proizvodnje hrane. Naravno, pratit ćemo i međunarodne konferencije koje su od velike važnosti za javno zdravlje koje će se održavati za vrijeme našeg predsjedništva, a prvi od toga će biti sastanak e, svjetske zdravstvene organizacije. Talijansko predsjedništvo će, e, nadam se, dobro sudjelovati sa Europskim parlamentom, koje je ključno u donošenju europskih politika i koje utječu na život e, više od 500 milijuna europskih građana. Ovo je vrlo velika prilika za sve nas. Ovo je jedan obnovljeni parlament koji se nalazi u novom razdoblju i smatram da bismo zajedno doista mogli pripremiti važne strategije za sljedećih pet godina. Meni je to stvarno bitno i ja se nadam da ćemo uspjeti lijepo surađivati sa parlamentom i sa vašim odborom i e, napraviti posao koji će biti koristan svim našim građanima. Hvala vam, gospođo Lorencin. E eh, interventi. A sada krećemo sa pitanjima. Najprije pravo imaju na pitanje koordinatori. Najprije eh, kolega Peterle iz Pučana. Okay. E, gospod predsjednik, spoštovane Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice, dragi kolege, čestitam. Učinili ste dosta u ovih deset minuta. Lijepo je vidjeti vas e, u vašem drugom mandatu kao ministrica zdravstva. E, drago mi je što promovirate prevenciju i zdrav e, stil života ja se nadam da će vaše predsjedništvo e, ostvariti jednu kontinuitet e, e, prioriteta mislim da je važno promovirati zdrav život u Europi broj oboljenja od raka i dijabetesa je u porastu to znači da prevencija mora biti pojačana E, jačanje zdravlja je uvijek, se uvijek ističe u svim našim dokumentima, međutim broj pacijenata raste. Moje pitanje je sljedeće. Što je potrebno po vašem mišljenju kako bismo koji naše međuvladine metode kako bismo našli nešto učinkovito na, u ovom području kako bi naši građani osjetili rezultate jer često slušamo da je zdravlje u nadležnosti zemalja članica i dalje se ništa ne događa. Ja sam siguran da bez promjene ugovora možemo učiniti više za zdravlje naših građana, možemo biti vidljivi promotor zdravlja, možemo govoriti o e, prevenciji na razini komisije da li biste podržali e, E, povećanje sa 3 na 5% za e, svrhe prevencije. Ministar Galet je rekao da bi e, okoliš trebalo uključiti u europski semestar. To je dobra ideja, ali ja mislim da bi europski semestar također trebao uključiti i zdravstvo, jer to je vrlo važno područje. To sam već poručio to pitanje sam već uputio i predsjedniku komisije Junkeru. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala vam gospođo ministrice na vašoj prezentaciji. Pred vama je velik posao e, kad je reč o degenerativnim bolestima, demenciji. Moje pitanje je e, u, u kojoj mjeri će te e, osmisliti jednu strategiju. Naše društvo je sve stariji, starije, lijepo je da se održavaju konferencije i kongresi, ali potrebna nam je jedna konkretna strategija borbe protiv demencije. Što se tiče medicinskih uređaja, kad možemo očekivati stajalište vijeća, kad možemo započeti sa radom? E, ovdje u parlamentu e, sa drugim čitanjem. Molim da e, nam kažete svoje stalište o tome. I sljedeće, sljedeće pitanje je rezistencija na antibiotike, broj novih infekcija, što se radi kad je riječ o otpornim bakterijama je u velikom porastu. Što namjeravate poduzeti u vezi s tim u četiri i pol mjeseca efektivnog rada e, talijanskog predsjedništva i na kraju, a ne najmanje važno, e, TTIP, sporazum slobodne trgovine sa SAD-om, e, u kojoj mjeri će klinički standardi, naši standardi za kliničke pokuse biti olabljavljeni i kad je riječ o E, do odobrenjima lijekova e, nedavno smo razgovarali sa e, onima koji vode pregovore koji su rekli da naši standardi neće biti smanjeni ali da će se uvesti drugi standardi mi u Europskoj uniji imamo jako dobre standarde i mislim da e, je jasno da nam se neće sviđati ako se uvode drugi standardi, odnosno ako se naši oslabljuju. E, u kojoj mjeri ćete se za vrijeme talijanskog predsjedništva baviti time? Hvala lijepa. Sada u ime EPP-a e, kolegica Gerling. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja ću se nadovezati na gospodina Peterle. On je govorio o sve većim problemima sa bolestima kao što je rak E, ono o čemu ja želim govoriti je e, prevencija toga i e, opće zdravlje našeg, naših građana. Mi smo govorili u prošlom sazivu parlamenta mnogo puta o tim temama i o tome da li je naš sustav u redu, da li imamo jednu ravnotežu i sa zaštitom potrošača. I vjerojatno, zaključak je da vjerojatno nemamo. Znam da je to u Italiji veliki razlog za zabrinutost jer sam e, surađivala sa kolegama iz Italije. Ono što vas želim pitati je, već znamo da, barem u teoriji, iako to, to će nova komisija morati potvrditi, ali teoretski E, bi se revizija europskog zakonodavstva u tom pogledu trebala dogoditi početkom 2015. i da li vi namjeravate raditi neke pripreme za tu reviziju za vrijeme svog predsjedništva i da li mislite poraditi na e, javnom na e, javnom mnjenju jer mislim da je to od velikog interesa za naše potrošače. Hvala lijepa, sljedeća je kolegica Ris. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala i gospođi ministrici na ovom vrlo iscrpnom izlaganju. Vratit ću se na jedno od dva pitanja koje sam, koje sam postavila gospodinu Galetiju, zato što on govorio na jedno, je zaboravio drugo. Dakle, ono što se tiče jedinskih modificiranih organizama, na to ćemo se moći još vratiti. No, s druge strane, moje drugo pitanje koje je bilo vrlo važno za građane tijekom izvedne kampanje, tu se radilo o pitanju bacanja hrane, zanimalo bi me vaše mišljenje o tome, budući da znamo da imamo 90 milijuna tona bačene hrane svake godine u EU, smatrate li da bismo smo putem promjene određenih zakonodavstava, na primjer zakonodavstvo vezano uz označavanje prehrambenih proizvoda ili drugo, mogli nešto učiniti i na taj način odgovoriti na ove zahtjeve koje su iznimno aktualne i koje zaprimamo od strane naših građana. Kao drugo, i na to bih htjela vam shvatiti pažnju, vezano uz vaše vremenske rokove i konferencije što se tiče bolesti Alzheimer, u tome smo mnogo radili 2008. godine pod francuskim predsjedništvom, to je bilo jedno od naših prioriteta koje je zatim se pretočilo u europski program ALKO koji je završio 2013. godine. Kao što ste rekli tijekom dijaloga i prije svega u suradnji sa e, udruga kojima trebamo doista zahvaliti, oni su vrlo jako prisutni i oni su uvijek spremni na razgovor, da bismo ipak sada trebali krenuti sa dijaloga i sa rasprava. Radi se o strategiji, radi se o programu, to nam je potrebno, to bi njima također bilo potrebno što se tiče ove teme. Evo vidim da nemam više vremena pa ću samo još sažeti. Dakle, pitanje pretilosti. To više ne vidim u vašem programu, to je pošast ovog novog stoljeća sa nizom patologija koji iz toga proizlaze, koji e, iznose 5 do 10% proračuna za zdravstvo u svakoj državi članici. Prehrana kao takva je u vašem programu. I kako mislite, evo sada malo govorim francuski i engleski vremeno, kako se mislite obračunati sa tom petilošću koja nije samo kozmetičke prirode, koji se tiče sve više građana i građanki, a prije svega mladih? Hvala lijepa. kolega Hvala a sada kolega Forenca iz Ujedinjene ljevice. Si, eh, buongiorno, e, dobar dan, ministrice. Htjela bih vam postaviti nekoliko pitanja. Jedno je pitanje već spomenuto od nekog od mojih kolega, a riječ je o pregovorima o TTIP-u. Mi smo kao klub zastupnika već izrazili svoje svoje protivljenje i svoju zabrinutost prema određenim uvjetima ovog, ovih pregovora. Mislim da bi italijanska vlada trebala nešto reći o rizicima koje to donosi. Posebice kad govorimo o sigurnosti hrane. čuli smo potajnika Gocija koji govori o TTIP-u kao velikoj prilici za Italiju no ja se bojim da rizici u području sigurnosti hrane da su vrlo ozbiljni. Stoga vas kao ministricu molim za mišljenje. Druga tema se odnosi na zdravlje žena. Vi ste spomenuli da vam je to vrlo bitna tema. Iz programa vaše inicijative čini mi se da nedostaje jamstvo na nešto što je pravo koje se trenutno napada u, u Italiji, ali i u ostalim zemljama Europe, a to je pravo na prekid trudnoće u sigurnim uvjetima. Naravno, e, u Italiji se puno više po bolnicama štiti one koji dakle, izražavaju svoje pravo na prigovor savjesti nego pravo žena. Tako da zanima me što mislite e, o tome. A zadnje pitanje se odnosi na temu zaštita zdravlja na radu. Kao što znate u Italiji se vrlo često ta prava krše. Tu se pone prije, odnosim na slučaj Ilba u Tarantu. Na koji način se mogu e, pomiriti održivost tih prava s obzirom na e, nedavna rezanja i troškova? Hvala, a sada kolegica Auken. Hvala gospodine predsjedniče. Dobrodošla gospođo ministrice na našem odboru. E, drago nam je, ovdje sam, drago nam je e, da smo svjedoci e, posjećenosti talijanskog predsjedništva čistom i ne toksičnom okolišu. Pred, ja ću ponoviti pitanje gospodina Grotea koje se tiče medicinskih uređaja. E, spomenut ću dvije stvari. E, mi želimo e, odobrenje za sve te uređaje prije nego što izađu na tržište, ali ono što vas želim pitati je da li ćete osigurati da su rezultati tih e, provjera javno dostupni, osobito i kad je riječ o farmaceutskim proizvodima, jer ako tu postignemo potpunu transparentnost, ako osiguramo da tu nisu moguće prevare, imat ćemo puno sigurnije proizvode. E, htjela bih to povezati također i sa temom TTIP-a, TTIP-a, jer znamo da su klinički pokusi e, e, jedno od tema na koje se fokusiraju velika farmaceutska, velike farmaceutske kompanije. Ja se nadam da ćemo na tim pitanjima imati u vama snažnog partnera još jedno pitanje koje se također tiče medicinskih uređaja, a to je ti uređaji su, kao što naravno znate, u direktnom kontaktu sa ljudskim organizmom, sa ljudskim tijelom i ne smiju sadržavati nikakve toksične tvari. I tu želimo da se e, koncentrirate na kancerogene tvari, na e, tvari koje mogu imati e, loše posljedice na reproduktivno zdravlje. Mi znamo koliko su te stvari opasne za ljudsko zdravlje i zato postavljamo pitanje možete li osigurati da te kancerogene, toksične e, i mutagene e, substance da ih se ne samo istražuje, nego da ih se u budućnosti izbjegne e, njihova upotreba u medicinskim uređajima. Hvala lijepo gospođa Alken u medicinskim proizvodima. Gospodin Petučini u ime Pučana. Hvala vam. Ja ponovno predlažem isti eksperiment kao dakle pitanja koje nije osobno pitanje, već pitanje koje je sastavljeno od strane europskih, to je talijanskih građana koje ja ovdje predstavljam. To je eto jedan eksperiment izravne demokracije. Tako sam pitanje postavio i prošlom ministru Galetiju. Shvaćam duh ovog pitanja, s obzirom na i to da, da ja dolazem iz kampanje koja često, iz, koja je često spominjana. Tako da 20 godina radim u području e, onkologije, tako da jako dobro shvaćam te osjećaje i isto tako shvaćam da ovo nikada ne želi biti presedan za e, ostale zemlje članice. Zemlja je sljedeća. S obzirom na vrlo ozbiljne uvjete zagađenja u nekim gradovima Italije, u Kampaniji, u Taranto, u Bazilikati, na, Sarden, na Sardini i u Breši. Tu zatim moramo pridodati i e, razno razna odlagališta, ilegalna odlagališta. I s obzirom na to da je Europska komisija nedavno pokrenula postupak kršenja protiv e, Italije zbog toga što nije mogla e, zajamčiti da voda iz slavine nije zagađena dakle ne udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, što talijansko predsjedništvo može misli napraviti kako bi spriječilo ovako veliki porast e, u slučajevima bolesnika i što mislite učiniti kako bi se zapravo ovo što ste vi rekli da želite promovirati zdravi, e, zdravije načine života, mislim da to nije dovoljno. Treba E, ukloniti uzroke koje dovode do toga da se razvijaju ovako ozbiljne bolesti. A što je recimo s uspostavom registra o tumorima? Zato što na našem teritoriju e, brojke koje se pokazuju su doista zastrašujuće. Što talijansko predsjedništvo misli učiniti kako bi se provelo vrlo važno europsko načelo tko zagađuje plaća na talijanskom teritoriju i općenito na teritoriju Europske unije. Hvala vam svima na pitanjima, a sada dajem riječ ministrici koja vidim da je jako puno pisala, sad ne znam hoće li uspjeti odgovoriti u vremenu koje ima na raspolaganju. Pa imate 6 do 7 minuta, pa vidite. Hvala. Allora, per quanto riguarda ehm, la prevenzione. Što se tiče prevencije? To je tema koja zapravo pokriva više vaših pitanja. Ja sam čvrsto uvjerena da je prevencija strateško oružje broj 1 protiv kroničnih bolesti te protiv E, dakle neprenos, nezaraznih i zaraznih kroničnih bolesti. Stoga ulaganje u prevenciju je apsolutni prioritet pred, za države članice, a i za Europsku uniju. Mi ulažemo u prosjeku 3% u prevenciju, koja ako usporedimo sa našim proračunima, to je očito nedovoljna brojka s obzirom na potrebe koje imamo. Sve znanstvene studije i primjedbe u ovih nekoliko deset godina pokazuje da najveći dio bolesti i to posebice e, kroničnih e, neprenosivih bolesti se javljaju zbog lošeg stila života, zbog loše prehrane, zbog pušenja, zbog konzumacije alkohola, zbog konzumacije narkotika, zbog nedostatka e, tjelesne aktivnosti. Znamo na koji način, to jest koliko može zdrav život utjecati na zdravlje. Dakle, zdravo se hraniti, baviti se tjelesnom aktivnošću barem 30 minuta dnevno. U Italiji smo izračunali, dakle pravilan stil života za pacijenta koji eto se nosi sa dijabetesom, da bi nam to uštedilo 3 milijardi eura godišnje, dakle farmaceutskih troškova. Dakle govorimo o jako velikim iznosima i zato smatramo da je stvarno strateška odluka za cijelu Europsku uniju početi razmišljati puno više o primarnoj prevenciji, osim naravno i o sekundarnoj, koja je naravno apsolutno potrebna. I ako tako shvatimo prevenciju kao element koji prolazi različite faze naših života i postaje dakle horizontalan element u brojnim politikama, vidi se da je to i značajan odgovor i e, na problem održivosti naših zdravstvenih sustava. S jedne strane imamo potrebu da naši zdravstveni sustavi budu učinkovitiji, da budu konkurentniji, bez obzira na e, rezanje resursa, no s druge strane moramo povećati učinkovitost. Neće biti e, dovoljno promijeniti učinkovitost sa smanjenjem resursa. Ono što je potrebno je baš promjena stila života. To je ono što je bitno za prevenciju. I Europa može učiniti jako puno. Može e, puno učiniti dakle, time što će poslati jedinstvenu poruku, može učiniti, e, može insistirati na tome da briga za sebe, za svoje tijelo postane nešto kulturalno, zato što to onda nadilazi samo dakle brigu samog za sebe, već što postane i socijalni fenomen. Prelazak sa 3 na 5% je ogroman cilj. I mislim da bismo morali početi razmišljati o tome kako to ostvariti. I sada ću odmah odgovoriti na još jedno drugo pitanje, ne znam točno od koga je postavio, ali e, odnosilo se na odnos sa gospodarstvom. Dakle, ovdje ne govorimo samo o temi okoliša, da je transverzalna. Čak i tema zdravlja, dakle za temu zdravlja vrijedi isto kad govorimo o vezi sa gospodarstvom. Isto tako, takva je i veza između okoliša i zdravlja, zato što znamo da je zdravlje dobrobit e, ljudi. Danas govorimo o zdravlju i dobrobiti. Dakle, napravili smo korak naprijed, nije da više govorimo samo o tome da nema bolesti. Već smo promijenili pristup. Taj je pristup sveobuhvatniji, uključuje i jedno i drugo područje, dakle govorimo o zdravlju e, ljudi, životinja, onoga što jedemo, našeg zraka, naše vode, teritorija na kojem živimo. I sad to sve moramo raditi da bude održivo zajedno sa proizvodnjom i sa... jer tome težimo. U tome nam pomažu i nove tehnologije. Napravili smo značajni e, tehnološki skok i u sektoru medicine i u sektoru prevencije i to su instrumenti s kojima možemo e, raditi i ostvariti još puno više. E, koncentrirat ću se najprije na teme e, zdravlja ljudi, zatim tema pretilosti. To je još jedna tema koja se odnosi na prevenciju. Nije da ja nisam e, izričito govorila o pretilosti, a posebice o pretilosti kod djece, zato što smatram da to nije problem. Upravo suprotno. To je upravo rezultat jedne loše prevencije. Pravilan stil života znači i da neće djeca biti pretila. Danas počinjemo sa prevencijom e, već u fazi trudnoće. Majke se educiraju i informiraju o tome na koji način će njezina prehrana utjecati na zdravlje djeteta. Isto tako dojenje je vrlo važno. Nove studije pokazuje da ono što prenesete djetetu u, prva dva, u prve dvije godine života će biti vrlo bitno za njegov budući razvoj. Tako da sve to će biti dio politika u kojima ćemo razgovarati ne samo na brojnim konferencijama, jer mislim da ćete imati e, jako puno prilika za doći u Rim, jer kao što ste čuli biti će jako puno konferencija i to će biti prilike da se o tome raspravlja. Još jedan aspekt koji je spomenut je e, senilnost. Za vrijeme francuskog predsjedništva e, razvijao se jedan vrlo važan plan. Mi smo u prosincu za vrijeme sastanka G8 e, raspravljali o globalnoj strategiji o senilnosti. Postoje tu smjernice, postoji akcijski plan i nadam se da će nam i tehnologija i istraživanje donijeti nove instrumente kako se boriti protiv tih pošasti poput recimo e, Alzheimer, Alzheimerove bolesti. Tako da želimo aktivirati sve što imamo na raspolaganju sa e, socijalno-zdravstvenog gledišta i isključivo medicinskog. Tema pregovora o TTIP-u je jako zanimljiva tema. Ja sam e, se time bavila u New Yorku kao ministrica, kao talijanska ministrica i pregovori se moraju voditi na temelju znanstvenih dokaza što je i predviđeno planom pregovora, tako da moramo održavati kvalitativne e, standarde naših e, kliničkih e, testova, jer to su testovi koji pokazuju da su evropski proizvodi odlične kvalitete zdravlje naših građana je jedan od elemenata koji se jednostavno ne mogu pregovarati. To nije predmet pregovora. Tako da znanstveni, e, znanstvene osnove će onda nakon toga procjenjivati EFSA. TTIP je doista jedna iznimna prilika i mislim da je Europa dovoljno velika da bi mogla dobro odigrati tu utakmicu. Što se tiče prehrambenog otpada, to je tema koja mi je vrlo bitna. Time sam se bavila u e, talijanskom parlamentu, zato što e, u ovom trenutku bacanje hrane je nešto što etički nije održivo, pogotovo kada razmišljamo o tome e, koliko ima siromašnih osoba i znamo da komisija radi radi na uredbi 178 iz 2002. E, kako bi dozvolila korištenje proizvoda koji, još uvijek, e, koji su još uvijek zdravstveno ispravni, ali koji zbog e, komercijalnih razloga su povučeni, povučeni s tržišta. Isto tako radimo na rokovima trajanja. Ovo je tema o kojoj se jako puno raspravlja u svim zemljama članicama a naravno i u vijeću. Bilo je jako puno pitanja. Prelazimo na medicinske uređaje, a ne samo trenutak da se još vratim kratko na rezistenciju na e, u prosincu smo u Rimu držali sastanak na temu rezistencije anti, na antibiotike. To je stvarno e, jedan ozbiljan problem. Rezistencija se razvija e, kod ljudi i to je tema koja se odnosi i na ljude i na e, zdravlje životinja, na poljoprivredu i tako dalje. Tako da moramo pripremiti akcijske planove kako bismo na odgovarajući način iskoristili antibiotike a ne samo radili na razvoju inovacija i tehnologije u našim bolnicama kako bi spriječili razvoj i nastajanje novih virusa, te naravno poticati inovaciju u e, sektoru antibiotika. Tako da kad govorimo o osobama, to se odnosi zapravo i na zdravlje ljudi i na osoba. No, tu se nalazimo pred potrebom da se oforme nacionalne i međunarodne smjernice koje će nam pomoći da provodimo proces koji je jako bitan za zdravlje ljudi, za zdravlje bolesnih osoba, ali i koji je jako bitan i za e, sigurnost prehrambenih proizvoda. Što se tiče e, medicinskih e, proizvoda, Tu imamo vrlo kontroverzne stavove. E, trenutačni e, zakonodavni okvir je pokazao neke prednosti, ali je bio isto tako pri predmet e, kritika. 26. rujna je usvojen prijedlog koji se odnosi na medicinske proizvode. Parlament je ocijenio prijedloge u prvom čitanju 2. travnja 2014. U vijeću je bilo 35 sastanaka radnih skupina pod predsjedništvom Cipra, Irske, Litve i Grčke. U međuvremenu komisija i zemlje članice rade na sastavljanju zajedničkog plana u cilju jačanja kontrola i unapređenja sigurnosti pacijenta. Talensko predsjedništvo je planiralo intenzivan program rada u vijeću kroz rad različitih tehničkih skupina Znate da smo poslali i upitnike svim zemljama članicama i oni nam sada daju e, tehničke odgovore. Tako da smo kao radnu metodu koristili metodu e, slanja upitnika i cilj je da do e, jeseni definiramo tekst kojeg će moći prihvatiti većina zemalja članica i koja će predstaviti dogovor koji je postignut u vijeću. 26. je održan sastanak eh, ministara zaštit za zdravlje i svi su izrazili da se taj dosije kompletira za vrijeme talijanskog predsjedništva. Tako da nastojat ćemo zajedno raditi, pokušat ćemo ostvariti kompromis i kako bismo uspjeli postići cilj, a to je da pripremimo tekst koji će osigurati više sigurnosti svim građanima Europske unije. E, pitanje koje se odnosilo na toksične tvari. Medicinski proizvodu ne smiju sadržavati toksične tvari i kancerogene i mutagene tvari. a o tome ćemo još razgovarati na sljedećem sastanku o medicinskim proizvodima koji će se održati u rujnu. Skupila sam par pitanja, zatim pitanje o transparentnosti. Kad govorimo o kliničkim testiranjima, imamo izvorni tekst komisije koji predviđa uh, izdavanje sustava koje dakle, sadrži jako puno informacija, to je dakle izaju proizvođači. 8. i 9. srpnja talijansko predsjedništvo je predstavilo jedan specifičan zahtjev zemljama članicama da daju svoje mišljenje o ovoj informatičkoj proceduri i zatražilo od zemalja članica da se procijeni obveza za proizvođače da još dodaju dodatne podatke. Dakle, svi podaci koji se odnose o prijavi, o razvoju, napretku i tako dalje. Prijedlog je bio gotovo jednoglasno usvojen od strane zamalja članica i trenutačno radimo na pripremi formalnih odgovora i podati će uskoro biti e, javni, javno dostupni. Nakon toga Zatim je bilo još jedno pitanje o tržišnom nadzoru. Neke zemlje smatraju da bi trebalo uspostaviti jedan, jedno centralno tijelo koje će biti odgovorno za mehanizme nadzora. I to za one najkritičnije proizvode, dakle koji spadaju u kategoriju rizika 3. No, ocijenit ćemo sa drugim zemljama potrebu za takvim mehanizmom zbog toga što e, sve to već provjeravaju tijela koja su nadležna za odobravanje takvih urođaja. Tako da to je vrlo tehnička komponenta, neke od tih stvari su već riješene. Druge stvari sada rješavamo na jedan konstruktivan način i nadam se da ćemo uspjeti pronaći e, odgovarajući kompromis. Mislim da sam na sve odgovorila. Mislim da jesi odgovorila na, sve, eh, na sva pitanja. A sada prelazimo na drugi krug pitanja, kolega Kovaček. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospođo ministrice. Ja također eh, pozdravljam eh, to što je talijansko predsjedništvo među svoje prioritete stavilo prevenciju, zdrav način života. Međutim, pitanje jednakog, jednake dostupnosti e, kvalitetnog života za sve je također od velike važnosti. Ograničeni, e, ograničena dostupnost e, zdravstvenoj skrbi također je veliko opterećenje i za naše mirovinske fondove. U nekim zemljama E, članicama medicinski tretmani su bolji nego u drugima i na temelju migracije, na temelju e, slobodnog kretanja u Europskoj uniji ljudima se mogu spasiti životi. Sve zemlje članice su zabrinute, e, ali problem je osobito težak u novim članicama i zato neke od preporuke, preporuka za zemlje članice u okviru europskog semestra sadrže i takve preporuke. Mislim da je prijedlog kolege Peterla dobar kako bi se zemlje članice motiviralo da učine više u sklopu reforme zdravstvenog sustava. E, moje pitanje u vezi s tim je htio bih vas pitati hoće li talijansko predsjedništvo E, e, se baviti pitanjem nejednakosti u građana u pogledu zdravstvene skrbi i kao drugo što planirate u, sklopu zakonodavnog rada kako bi se e, postigla transparentnost u reguliranju cijena proizvoda medicinskih proizvoda hvala lijepa hvala kolega Kovaček u ime kluba zastupnika SID gospodin Pavel Pok. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice, imam jedno vrlo jednostavno pitanje, a tiče se sve većeg broja oboljenja od raka u Europskoj uniji e, i pitanje endokrinih e, disruptora. E, konkretnije, kriteriji koji su postavljeni za identifikaciju endokrinih disruptora e, su dio prijedloga. Program talijanskog predsjedništva nije dovoljno konkretan kad se radi o endokrinim disruptorima. Možete li nam detaljnije objasniti e, koje ste, što planirate u vezi s tim i e, koji su, koji su vaše namjere? Hvala lijepa. Hvala lijepa, nastavit ću na engleskom. E, Biću vrlo krata, gospođo ministrice. Radi se o jednom od važnih e, dijelova europskog zakonodavstva. Radi se o transparentnosti e, mjera, o regulaciji cijena medicinskih proizvoda. To je kolega Kovačev već spomenuo. Ja sam bio izvjestitelj na odboru IMKO a također sam i iz zemlje e, gdje je to pitanje aktualno također mislim da je potrebno uvesti veću disciplinu e, kad je riječ o cijenama medicinskih proizvoda i hoće li medicinski proizvodi biti ili neće biti na popisu onoga za što se e, što, gdje troškove snosi zdravstveno osiguranje. Htio bih vas pitati koja je pozicija talijanskog predsjedništva u vezi sa tom direktivom i ako je vaše mišljenje pozitivno, želim bih, e, želio bih vas e, zamoliti da pogurate tu e, odluku na vijeću. Želim vam mnogo uspjeha u vašem radu za vrijeme talijanskog predsjedništva i vrlo sam tužan što morate uskoro krenuti da biste stigli na vrijeme na aerodrom. Hvala lijepa. Kolega Kaputo ima riječ. Hvala predsjedniče, uvažena ministrice. Najprije hvala vam na detaljnoj prezentaciji zbog i hvala vam na odgovorima koje ste dali kolegama. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na takozvane rizike koji proizlaze iz wi a Novinari i novinska publikacije pokazuju da su uh, ti radiovalovi vrlo opasni za zdravlje. No, zapravo nije se o tome do sada uopće govorilo i navodno postoji dokument koji je klasificiran kao uh, taj tajnovit, ima 350 stranica i u tom dokumentu Svjetska zdravstvena organizacija je ustvrdila dakle, da dolazi do ozbiljnih moždanih poremećaja upravo zbog izloženosti e, radiovalovima Wi-Fi-a. Hoće li to biti tema koju ćete raspravljati u talijanskom predsjedništvu koje, kao što ste sami rekli, želi promovirati zdravi stil života i pružiti posebnu pozornost e, prevenciji bolesti? Mislite li objaviti te podatke? Znate li za te podatke? I koje inicijative mislite pokrenuti kako biste zaštitili zdravlje naših građana s obzirom na eto ovaj novi problem koji se pojavio. A drugo pitanje se odnosi na registar tumora misli li talijansko predsjedništvo pokrenuti jedno usklađivanje tih tumora, registara tumora u cijeloj Europi, s obzirom da je i to vrlo važan aspekt prevencije. Hvala, a sada kolega Josefarija iz glupa zastupnika ALDE. Hvala vam predsjedniče, dobar dan ministrice, dobrodošla Nastavit ću na engleskom. Što se tiče javnog zdravlja i država članica u toj krizi, i prije svega što se tiče mog Portugala, moje države Portugal, moram reći da je došlo do niza kroničnih bolesti, njihov broj je u porastu, mentalne bolesti se isto tako spomenuli i to je jedan od uzrok prijevremene smrti. Kao što sam rekao, imamo pokazatelji, pokazatelji isto tako poput depresije, e, samobojstva u određenim razinama društva, a istodobno rashodi za javno zdravlje su se smanjili u većini država članica zbog financijske održivosti proračuna. A povećani troškovi koji su nastali za javno zdravstvo su dramatično e, porasli i to otežava pristup javnom zdravlju. Ministrice, kako predviđate ulogu talijanskog predsjedništva u okviru tih izazova? Želite li poduzeti konkretne korake u skladu sa načelom subsidijarnosti kako bi se razmijenile najbolje prakse između država članica kako bi se učinkovito upravljalo zdravstvenim sustavima što se tiče prevencije bolesti? i zdravog staranja. Kao što ste rekli, zdravlje naših građana je pitanje o kojem se ne može pregovarati. Hvala vam. Hvala. Kolegica Gordini. Hvala, bit ću kratka. Jer smo vas već stvarno jako puno toga pitali. Hvala vam što ste došli na ovaj sastanak. Mislim da je pristup koji ste predstavili u potpunosti u skladu sa izvještajem koji je Ured za Europu Svjetske zdravstvene organizacije predstavilo u svojem izvješću u 5. srpnja o e, neprenosivim nezaraznim bolestima. Riječ je o temi o kojoj se jako puno razgovara zbog toga što su podaci zabrinjavajući i u skladu sa tim izvještajem prevencija i stil života jesu točke na kojima treba inzistirati i na kojima treba raditi. Jer moramo spriječiti širenje tih bolesti koje postaju jedan od najvećih uzročnika e, smrti. No htjela sam shvatiti je li to doista jedan od prioriteta talijanskog predsjedništva. meni je to bilo jako bitno i predstavila sam jedan amandman na sastanku upućana u Albufeiri. Parlament je u prošlom sazivu pokazao da mu je nešto jako bitno. To je direktiva o prekograničnoj pomoći. Ta je direktiva rođena nastala dakle kao jedan oblik dugoročnog gledanja i Cilj je bio racionalizacija koja bi omogućila uštedu u malim zemljama koje ne moraju nužno imati centre za e, rijetke bolesti super specijalizirane s obzirom na to da se to može, dakle taj oblik suradnje može uspostaviti i na prekograničnoj razini možda bi se o tome moglo razgovarati u Milanu kada se budu tamo sastali ministri e, za zdravlje. No ne znam, možda vi imati druge planove. Mislim da bi bilo dobro da se e, ta direktiva ponovno, e, da se o tome pokrene rasprava. Ta direktiva se sviđa građanima, no nailazi na brojne prepreke. Te se prepreke zasigurno mogu riješiti i ja bih voljela da upravo moja zemlja pomogne u pronalasku rješenja i ponovno pokrene tu direktivu. Hvala. Hvala. A sada kolegica Kinići. hvala i hvala ministrici na detaljnoj prezentaciji programa. A još jedno hvala što ste tako precizni u e, vašim odgovorima. I ja imam jedno pitanje o jednoj temi koju ste spomenuli u uvodnoj prezentaciji. Prošlog travnja Europski parlament je dovršio E, prvo čitanje o prijedlogu uredbe o službenim kontrolama u prehrambenom e, sektoru. Riječ je o vrlo složenom dosjeu, ali je vrlo važan kako bi se zajamčila sigurnost naših građana. Zato sam htjela pitati koje inicijative ćete pokrenuti kako biste učinili da taj dosje e, napreduje, jer čini mi se da je malo zaglavilo u vijeću. A druga stvar, na koji način planirate planirate li definirati minimalne zajedničke standarde za službene kontrole? I još bih postavila pitanje, da li možete, mislite li da li možete slijediti stav parlamenta koji je zatražio usklađenu minimalnu učestalost kontrola u svim zemljama Europe? Hvala, a sada kolegica Evi. Hvala. Ja sam se htjela... Ja sam htjela nešto reći o politikama štednje koje nisu zaobišle i zdravstvene usluge europskim građanima. Statistike pokazuju da postoji zdravstveni jaz između bogatih europskih dijelova i siromašnijih dijelova koji su pogođeni krizom. Talijansku situaciju još samo pogoršava pogoršavaju brojni slučajevi lošeg upravljanja zdravstvenim ustanovama koje su jasno orijentirane prema profitu, a ne prema zaštiti zdravlja. Te strukture u kojima pacijent postaje klijent i zdravlje, zdravlje postaje jedan poslovni model. Smatrate li da bi trebalo e, razmisliti o političkim imenovanjima ravnatelja bolnica, na primjer, što vjerojatno i uzrokuje e, slabost i nefunkcioniranje cijelog sustava? Jer naravno korupcija ne bi nikako smjela oduzeti građanima pravo na liječenje, pravo na zaštitu, što naravno jasno stoji u e, povolji o osnovnim ljudskim pravima. Osim toga još bih vas podsjetila na inicijativu europskih građana e, dakle o zabrani vivisekcija. E, zanima me koji je stav talijanskog predsjedništva o tome. Hvala. Sada kolegica Pilara Juso. Hvala vam e, predsjedniče, hvala vam ministrice. Prošlo je pet godina od prvog zakonodavstva o farmaceutskom sektoru u Europske unije. No, nedavni slučajevi nam pokazaju da se to zakonodavstvo baš ne poštuje. Na primjer, u Francuskoj i u Italiji su usvojeni nacionalni zakoni kako bi se na drugačiji način koristili ti medicinski proizvodi. no Europska agencija za lijekove je odobrila alternative i ti su lijekovi, alternativni lijekovi dostupni i talijanskim i, i francuskim pacijentima. Ovo je zapravo vrlo opasan presedan i predstavlja opasnost za naše građane. Ti se farmatski proizvodi ne bi smjeli koristiti u svrhe koje nisu dozvoljene, koje nisu terapeutske široka primjena takvih proizvoda e, stavlja u opasnost sigurnost pacijenata zato što lijekovi ti lijekovi ne e, ispunjavaju stroge standarde koje bi morali ispunjavati i za koje su odobreni. Ovo nepoštivanje normi od strane e, zemalja članica zapravo ugrožava zdravlje pacijenata i ograničava mogućnosti za inovacije i ulaganja. Pitanje je je li e, zaštita pravne stečevine Europske unije jedna od vaših prioriteta i namjeravate li provoditi strožu politiku u području e, kršenja propisa o, e, u farmaceutskom sektoru? I ovdje je s nama Aldo Patričelo, to je posljednje pitanje i nakon toga ćete moći odgovoriti. Hvala vam. Najprije sam vam htio čestitati na jako dobrom izlaganju. Slažem se da trebamo raditi na strategiji za prevenciju i koja mora biti usklađena između različitih zemalja članica. Na koji način planirate ojačati europsku platformu o svim problemima koji se odnose na rijetke bolesti zbog toga između ostalog i zbog toga što troškovi znatno su, su jako visoki. Planirate li revidirati vrlo strogu mjeru o usvajanju direktive e, o pokusima nad životinjama? Italija je otežala na neki način aktivnosti istraživanja. Svi znamo da 97% životinja koji se koriste e, u istraživanjima se odnosi dakle na miševe. Ali na neki način mi se čini da je Italija pomiješala sve životinje i to je e, to strašno otežava istraživanje u Italiji. Zato što ovakva mjera stvara jako puno problema u tom sektoru. I još nešto što je rekla i e, kolegica Gardini, a riječ je o direktivi o prekograničnoj pomoći. E, mislim da bi se trebao harmonizirati tarifni sustav kako se ne bi taj eto takozvani zdravstveni turizam pretvorio iz mogućnosti u špekulaciju. Hvala Aldo, mislim da nema više javljanja za riječ, tako da mislim da smo čuli sva pitanja, a sada riječ dajem ministrici. Nadam se da će nam moći odgovoriti na pitanja koja su postavljena. Hvala vam na pitanjima. Moram reći da zapravo sve se tiču naših aktivnosti. Počela bih sa temom prekogranične pomoći. Italija je upravo usvojila direktivu o prekograničnoj pomoći, druge zemlje članice rade na tome. Mislim da je to ogromna mogućnost zbog pravog koncepta Europe. Jer ako malo razmislite, direktiva o prekograničnoj pomoći je prva direktiva koja se bavi baš osobama u Europskoj uniji. Osobama, građanima, njihovim pravima, ne samo gospodarskim pravima, već je ovdje riječ o jednoj direktivi koja se tiče socijalnog sustava. I mislim da je to vrlo važna karika inovacije. Naravno, kao i sve ostale direktive koje krenu sa jako puno inovacije, moraju se provoditi i pratiti u toj provedbi. Mislim da ta direktiva e, već sadrži neka antitijela, ako smijem iskoristiti eto ovaj zdravstveni e, termin. Dakle, mislim da ta direktiva ima antitijela kako bi se mm, spriječilo da bi se ta direktiva koristi kao turizam, e, kao zdravstveni, instrument za zdravstveni turizam ili za špekulaciju. Upravo suprotno, nosi puno toga novoga. Zamislite Europsku uniju kao jedan veliki spremnik u kojem se mogu provoditi različita liječenja, zamislite rijetke bolesti i mi svi u našim zemljama Znamo da moramo imati istraživačke centre na nacionalnoj razini, a opet s druge strane znamo da za neke slučajeve nacionalne e, centri nisu dovoljni i da trebamo međunarodne centre, ako ne i e, svjetske. Tako da ta e, direktiva sadrži ogroman potencijal za razvoj, za istraživanje i za naše građane i nudi im potencijal, nudi mogućnost liječenja koja je vrlo bitna. Naravno da tu postoji i problem zdravstvenog turizma i e, špekulacija. U e, studenom ćemo organizirati jednu veliku konferenciju upravo o prekograničnoj ponoći. To će biti 6. i 7. E, studenog. Događaj će se održati u Veneciji Naravno, tamo će sudjelovati članovi vijeća i članovi parlamenta i razgovarat ćemo o potencijalima koje nosi ta direktiva i na koji način provesti tu direktivu u zemljama članicama na najbolji mogući način. 6. i 7. dakle za vrijeme te iste konferencije razgovarat ćemo i o temi tumora. Tako da mislim da ćemo moći se baviti tom temom liječenja i inovacije u okviru jednog događaja, dakle te konferencije. Zatim o, tumorima postavljeno mi je pitanje o Kad govorimo o učinku tumora, mi želimo razgovarati o e, dakle, budućim strategijama prevencija te o tome kako ocijeniti rezultate već poduzetih inicijativa. I jako smo inzistirali, još uvijek inzistiramo na načinu života, jer se mnogi tumori mogu spriječiti ako se uklone određeni e, faktori rizika. Dakle, pretjerana konzumacija e, šećera, soli, pušenje, smanjena tjelesna aktivnost i tako dalje. Isto tako smatramo da je ključno ulaganje u prevenciju, u, promociji zdravog i aktivnog životnog stila. Isto tako, netko je također ovdje spomenuo, jako je važno neravnopravnost u pristupu dijagnozi. Gospodarska kriza je utjecala i na to, tako da određene zemlje članice su pronašle e, brojne poteškoće u aktivnostima prevencije, a istovremeno kada, su, kada je tako nešto e, dostupno, poput na primjer kad je recimo slučaj HPV-a, tu se uvijek mogu provoditi kampanje, preventivne kampanje. Što se tiče održivosti i inovacija, održivost nije bitna samo za gospodarski plan, već i za zdravstveni sustav, kao što sam već rekla, i sposobnosti zemalja da imaju pristup tehnološkim inovacijama. Mi ćemo o tome razgovarati na našoj neformalnoj konferenciji, jer ta je tema vrlo bitna za razvoj politika i za naše zemlje i za Europsku uniju. Riječ je o temi koja je bitna i za europsku konkurentnost jer upravo se tu vidi na koji način se e, zdravstveni sustav preklapa sa ostalim sustavima za razvoj, za e, znanstvena istraživanja i tako dalje. Gospodarske krize, osim što su pružile manji pristup dijagnozi i liječenju, izazvale su i pad ulaganja u e, istraživanja i razvoj. Tako da ćemo na našem neformalnom sastanku razgovarati i o tome. O tome koje su moguće strategije kako potaknuti inovaciju u našim zdravstvenim sustavima i istraživačkim sustavima. Zato što moramo pružiti i to našim građanima. Sa ovog gledišta, ja stvarno mislim da se mi nalazimo na jednom raskrižju. Europa je uvijek svojim građanima, od kad smo se ujedinili, od kad je počeo e, proces ujedinjenja i ovo veliko razdoblje mira, mi smo našim građanima davali garancije da imaju dakle pristup najboljem mogućem liječenju na svjetskoj razini. Uvijek su naši građani imali pristup najboljim tehnološkim rješenjima. E, I zato mi moramo zadržati te standarde. To je standard kvalitete, standard kulture, ali i gospodarski standard za Europu. To je standard koji jamči konkurentnost Europe, E, prema zemljama BRICS-a ili SAD-a. Stoga moramo naći jedan novi model razvoja, moramo naći jedan novi način kako zajamčiti našim građanima univerzalan pristup e, inovativnim načinima liječenja i time ćemo se baviti u našem semestru. Talijansko predsjedništvo je pripremilo ovaj projekt e, zaključka vijeća u suradnji sa komisijom. Bila je to vrlo dobra suradnja. Pripremili smo dokument koji služi za promicanje razvoja, koji omogućuje pristup e, inovativnim medicinskim proizvodima koji ispunjavaju najviše standarde, koji će ubrzati pristup e, pacijentima potrebnim terapijama i koji će održavati održivima zdravstvene sustave Europske unije. Još jedan važan aspekt koji je spomenut je transparentnost. Direktiva o transparentnosti i cijenama. Riječ je o vrlo važnoj direktivi koja definira minimalne preduvjete. zajamčiti transparentnost nacionalnih mjera u definiranju cijena te odluke o e, nadoknadi troškova. Zatim osigurati brži pristup tržištu i e, potaknuti razvoj farmaceutika. Kao što znate u ovim direktivama postoje elementi koje nisu pronašle, dakle nije se došlo do dogovora između zemalja članica. I upravo zato radimo i s obzirom na rezultate posljednjeg sastanka radne skupine u vijeću, sada čekamo uh, da dobijemo dokument koji će sažeti različite stavove zemalja članica kako bismo nakon što dobijemo taj dokument pripremili tehnički i politički stav svih zemalja. I iako ćemo biti oprezni kao i do sada, nastavit ćemo raditi na prijedlogu direktive. Potreba da se ova direktiva revidira se javlja u e, vrlo kritičnom trenutku. S obzirom na proces definiranja cijena za nadoknadu troškova lijekova, a recimo lijekovi samo za hepatitis C može biti samo jedan, ali dramatičan primjer. E, eto, radimo na analizi tog dosjea, radimo to zajedno sa zemljama članicama i s obzirom na nove probleme koji su se pojavili i pokušat ćemo naći e, rješenje koje s kojim će se svi složiti. Pitanja o eksperimentima na životinjama. Pitanja vezano uz inicijativu stopovi sekciji. Potrebno je poštovati norme koje predviđaju minimalno žrtvovanje životinja te dijeljenje testova koji su već provedeni na životinjama. Tako da sa tim odredbama smo već napravili jako velik dio posla i naravno je da se vodi rasprava o tome. Što se tiče e, teme of label, mislim da je prvo, prva stvar koju se moramo držati je sigurnost građana. Sigurnost je naša prva, naš prvi prioritet i za predsjedništvo, a i što se mene tiče kao ministrice. Naravno, pojedine zemlje članice mogu po načelu subsidijarnosti aktivirati takve proizvode ako očekuju da će dakle tako nešto biti sigurno ili se oslanjaju na testove koji su provedeni e, od strane regulatornih agencija. Stoga naš je interes da kad govorimo o politikama o e, farmaceutskim proizvodima da u samoj srži stvari bude sigurnost pacijenata. Što se tiče pitanja zastupnice Kiniši, predsjedništvo je svjesno koliko važnosti potrošači posvećuju sigurnosti aliment, prehrambenoj sigurnosti i da se to naravno primjenjuje kroz cijeli prehrambeni lanac. Naravno moraju se uspostaviti najviše razine kontrole, no naravno to neće biti dovoljno ako ne budu jasno definirani i standardi kontrole i učestalost kontrole koja će se temeljiti na procjeni rizika. Hrana se stavlja na tržište diljem cijele Europske unije i izvozi se. I upravo zato sve zemlje članice moraju provoditi iste kontrole. Tako da ćemo pokušati ostvariti konsenzus u vijeću, iako su danas stavovi različiti. No mislim da je tema sigurnosti hrane vrlo važna i, i važna je svima. Nakon toga onda još možemo pokušati shvatiti da vidjeti kako uskladiti različite stavove. I mislim da sam ovime završila. Hvala vam. Želio bih u ime sviju nas zahvaliti ministrici Lorencin što je bila danas s nama i što je bila spremna odgovoriti na toliko pitanja koja smo ju postavili u zapravo vrlo malo vremena. Hvala vam, hvala vam svima i ovime zaključujemo današnju, današnji sastanak. Sutra imamo sastanak koordinatora, a 3. rujna ćemo imati cijeli dan novi sastanak odbora. Hvala vam svima i želim vam ugodno poslijepodne.